Poštovane gospođe i gospodo, nakon ovog lijepog video filma pozdravljam vas najsrdačnije u Europskom parlamentu u ime predsjednika Tajanja, koji će nam se obratiti kasnije. Vrlo sam ponosna što smijem ovdje e, na poziv parlamenta i komisije otvoriti našu prvu konferenciju o oceanima. Prevodimo konferenciju na 23 jezika, dakle izaberite jezik na kojem ćete slušati prijevod a isto tako imamo kao što vidite u našem panelu za otvaranje i ravnopravnost e, rodnu kao što je to kod nas uobičajeno. Predsjednik Tajani, odbori Envi, e, odbor za zaštitu okoliša u suradnji sa komisijom, u suradnju sa glavnom upravom Mare i glavnom upravom RTD organiziran je ovaj skup tako da pozdravljam povjerenika Karmenu Velu e, i Karloš Mojedaša koji je također odgovoran e, za razvoj ove konferencije i sudjelovat će u otvaranju. Doista mi je drago sjediti ovdje zajedno sa predstavnicima mladih koji se nalaze e, s moje lijeve i desne strane, a mnogo ih je i u dvorani. Eto, želim najsrdačniju dobrodošlicu svim e, studentima, djeci, učiteljima i škola u Briselu. Ima vas jako puno. Dobrodošli svi mladi danas na našu konferenciju. Ovime pokazujemo da su klima i oceani jedno od najbitnijih pitanja za mlade generacije i mislim da je to jako dobro. Poštovane kolegice i kolege, pomorske politike imaju jako puno aspekata i gotovo je nemoguće sve njih obuhvatiti u poludnevnom događanju. Međutim, pokušat ćemo najbolje što možemo već i govornici na otvaranju pokazuju različite aspekte od istraživanja do gospodarstva pa sve do civilnog društva. I onda imamo tri panela. Prvi panel upravljanje oceanima za budućnost. Nisam željela izdvajati posebne govornike, međutim posebno želim pozdraviti bivšu povjerenicu za ribarstvo, kolegicu Mariju Damanaki. Dobrodošla bila je odgovorna za reformu zajedničke ribarstvene politike, što je doista bio veliki korak u naprijed za sve nas u Europi. Drugi panel će govoriti o zdravim i čišćim morima i oceanima. Govorit ćemo o onečišćenju klimatskim promjenama i posljednji panel će govoriti o tome kako ćemo krenuti naprijed za održivo plavo gospodarstvo. Imaćemo govornike ne samo iz tradicionalnih sektora, već iz novih sektora kao što su proizvodnja algi i proizvodnja energija iz oceana. Imat ćemo moderatore, predsjednike i potpredsjednike odbora kao i zastupnike koji će dati kratke izjave i voditi panele. Poštovani prijatelji, nemamo pravog vremena za stanku. Međutim, ukoliko nađete vremena, molim da pogledate izložbu e, ispred dvorane. Vidjet ćete te sjajne primjere projekata koje financira Unija, projekt Kopernik e, sa pomorskom dimenzijom, zatim e, projekt koji se e, bavi onečišćenjem mora i opismenjavanjem vezano za probleme u oceanima i morima. Poruka je da se o oceanima treba razgovarati svaki dan na ulicama. Nismo sad na ulici, sada smo doista u plenarnoj dvorani i mislim da je to odličan prvi korak. U posljednje dvije godine došlo je do preokreta. Oceani i mora su dobili visoko na važnosti, ne samo zbog plastičnog onečišćenja, hvala Bogu, ne samo zbog toga. Imali smo velike globalne konferencije, prošle godine na Bali, ove godine u Norveškoj, zatim imamo manje inicijative čišćenja plaža, plaža E, koje rade nevladine organizacije i tako dalje. Dakle, o oceanima brinemo e, svugdje na svijetu. Mislim da smo na dobrom putu. Tako da bi bilo najbolje u Europskom parlamentu napraviti odbor Mare. Evo, to je moj san. Taj odbor bi se bavio svim e, morskim pitanjima, a konferencija poput ove je zapravo korak u tom smjeru. drugi E, oblik je Sirika radna skupina gdje se ne nalazimo i mi, neki od mojih kolega su također tu, Sofija. E, osnovani smo 2014. kao platforma za morska pitanja, e, tu se raspravlja na razini industrije, znanstvenika, političara, nevladinih organizacija kao što to činimo danas. Da, poštovane gospođe i gospodo, zašto su oceani morske politike tako važni za nas? Da, živimo na plavom planetu, 70% površine čini voda. Oceani vezuju CO2 i proizvode kisik, svaki drugi udisaj koji udišemo dolazi iz oceana. Oni su vrlo relevantni za budućnost. Imamo rastuću populaciju na zemlji koja će trebati hranu, energiju i sirovine iz oceana a naravno i 90% prometa se odvija morima. Naši oceani su međutim ugroženi i trebaju našu pomoć, trebaju nam zdravi oceani za našu budućnost. E, to je važno za nas, europljane također. Europa je pomorski kontinent. Imamo sedam puta dulju obalu nego Sjedinjene države. Samo nekoliko država članica nema izlaz na more. Evropska unija je vodeća u nekoliko sektora kao što su e, offshore vjetroelektrane, korištenje e, vjetra, e, pomorsko istraživanje, na primjer Geoma u Kilu. Pozdravljam profesora Herciga koji će nam, koji će nam se obratiti kasnije. Međutim, ne treba nam samo više istraživanja, već nam trebamo veća saznanja o moru, o morskim dubinama, trebamo puno više podataka o oceanima, trebamo pristup rezultatima istraživanja i trebamo povezati znanost s, s ljudima. Trebamo se opismeniti što se tiče e, oceana i mi smo na dobrom putu. Doista, Europski parlament je pokrenuo takav projekt. Digi Mare je glavna uprava Mare, povjerenik Vela zna o tome je to pokrenuo prije nekoliko dana. UNESCO također priprema, e, priprema desetljeće o znanosti oceana koje će početi 21. godine. Vladimir Ljubinin koji je ovdje će o tome govoriti kasnije. Poštovani prijatelji, naša pomorska tradicija je duga. U Europskom parlamentu, u Europskoj komisiji raspravljamo o integriranim pomorskim politikama, plavom gospodarstvu, ribarstvu, pomorskom prostornom planiranju i tako dalje. A nedavno smo donijeli i direktive o Eh, uporabi jednokratne plastike i eh, postupanja u eh, lukama pristajanja. Sve je to učinjeno sa tri evropske institucije u suradnji, Vijeće, Komisije, Parlament. I komisija je tu obavila velik posao jer je naprosto tu e, ta pitanja, pomorska pitanja stavila vrlo visoko na agendu uz potporu Europskog parlamenta. Sada nam preostaje dobra provedba u državama članicama. Čini se lako, ali to nije uvijek lako, kao što znamo. I trebaju nam mladi ljudi u takozvanim plavim karijerama i održivom plavom gospodarstvu. U suradnji s drugima u inicijativama kao što su uklanjanje plastičnih vrećica u Baliju i danas imamo različite marševe za klimu Marcella Hanš i njen projekt o skupljanju e, plastičnog otpada u Pacifiku. Dakle, to su obećavajuće inicijative. Europska unija je svjetski lider i moramo dalje jačati taj smjer jačanja održivog plavog gospodarstva i doista smatramo da nam trebaju zdravi oceani u sljedećem e, okviru Obzor Europa. E, poštovani prijatelji, dakle, neposredno prije europskih izbora organiziram ovaj događaj o budućnosti plavog planeta. Oceani nisu glasačko tijelo, nemaju glas, ali su iznimno važni za nas. Mnogi od vas znaju koliko su oceani važni. Složit će se apsolutno sa mnom, vjerujem e, da smo imali dobru konferenciju o oceanima 2017. na Malti. povjereni Karmenu Vela je bio zato zaslužan i upravo zato ću mu sada dati riječ. Hvala lijepa, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, kolegice i kolege, gospođo Gezin, Karloks, Marija, državni tajnici, gospođe i gospodo na početku doista velika vam hvala što ste došli ovdje danas jer ćemo danas razgovarati o budućnosti našeg plavog planeta. Slično kao mnogi europljani, ja sam doslovno odrastao uz more i moja sjećanja na djetinstvo, na ljeta su divna. Sjećam se more, mora, sjećam se plaža i doista Nažalost, isto to ne mogu reći za oceane. Tijekom godina vidim povećani pritisak koji imamo e, stalno na naše resurse, e, na oceane. Moji prijatelji i ribari žale se da ima sve manje ribe i gledam kako desetljeća klimatskih promjena, pretjerani izlov i onečišćenje uzimaju svoj danak. I sve što se događa danas pokazuje da plavo i zeleno moraju ići ruku pod ruku. kako sam stupio na dužnost, o tome je prošlo otprilike pet godina, doista sam snažno radio na širenju ove poruke, na izgradnju koalicije za zdrava, produktivna mora i oceane. To sam činio i kod kuće i izvan svoje domovine političari, aktivisti, poslovni ljudi, mladi ljudi koji su zabrinuti za svoju budućnost, jednog dana će od nas naslijediti ovaj plavi planet. Zato mi je posebno drago što vidim da je ova prostorija danas puna. To znači da se povećava naša svijest o važnosti oceana za naše gospodarstvo, za našu klimu, a prije svega i za naš opstanak. E, i doista sam ponosan na postignuće Evropske unije u posljednjih pet godina. Prvo, imamo pravila koja ograničavaju korištenje jednokratne plastike, imamo obvezujuće ciljeve, te je Evropska unija globalni lider u sprječavanju onečišćenja mora. Drugo, više od 10% naših obalnih područja su već pomorska zaštićena područja i to dvije godine prije isteka roka na međunarodnoj razini 2020. što doprinosi dobrom okolišnom statusu naših oceana, a u skladu sa našom jedinstvenom strategijom i okvirnom direktivom. I treće, Zalažemo se za održivo ribarstvo i to donosi ploda u mnogim dijelovima Europske unije. E, ribarstvo je u najboljem stanju u posljednjih desetljeća. Broj stokova koje se održivo izlovljavaju se e, po više nego udvostručilo na 59 ove godine u odnosu na 27 kada smo počeli time baviti svega 5 ili 10 godina e, je to razdoblje. Dakle, imamo sektore održivog plavog gospodarstva koje se nalaze čvrsto na našem zemljovidu. Ona je energija iz oceana doista dobiva dovoljno novca za testiranje. E, taj se sektor doista brzo kreće. Druge inovativne inicijative koriste plavu platformu za ulaganje koju ćemo lansirati kasnije ove godine. I u protekle dvije godine ulagali smo više od 500 milijuna eura u pomorska istraživanja. Na primjer, mikroplastika potencijalna prijetnja koju e, mikroplastika predstavlja ne samo za život u moru, već i za ljudsko zdravlje. Moj kolega Carlos će za par trenutaka više govoriti o tome. Nismo ograničili našu ambiciju na Europu jer oceani su e, naša globalna odgovornost. Tako da mi je drago najaviti da smo upravo objavili prvo izvješće o napretku o tome što je Europska unija učinila da se popravi međunarodno upravljanje oceanima. Tu se bilježe naša postignuća od usvajanja agende za bolje upravljanje oceanima iz studenog 2016. Radi se o agendi od 50 aktivnosti koja je osnažila međunarodnu suradnju i ojačala našu globalnu reputaciju kao e, vjerodostojnog partnera. To je agenda koja nas, evropljanje, čini glavnim pružateljima usluga i tehničkih mogućnosti za održive oceane i razvoj. Na primjer, odvojili smo otprilike 600 milijuna eura za održivo ribarstvo i akvakulturu, za zaštićena pomorska područja, za čišći pomorski transport, i za poboljšanje morske sigurnosti i e, sigurnosti naših luka kako kod nas tako i u partnerskim državama. Imamo bolje sustave kontrole, suzbijamo nezakonito ribarstvo putem našeg jedinstvenog e, sustava e, žutih i crvenih kartica. Ključni igrači poput Kine i Kanade su nam važni. E, potpisali smo novi arktički sporazum o ribarstvu kako bismo regulirali komercijalno ribarstvo na otvorenom moru na središnjem arktičkom oceanu. Zalažemo se za održivo plavo gospodarstvo ne samo u Europskoj uniji, već i u svim pomorskim državama e, putem načela plavih ulaganja. To je velika inicijativa za održiva ulaganja u oceansko gospodarstvo. Poštovane kolegice i kolege, uoči europskih izbora uvjereni sam no ikada da našim građanima moramo reći što Europska unija čini za njih, za njihove zajednice, za njihove obitelji, njihovu budućnost. Ocean je veliko i dobro mjesto odakle možemo početi. I kao što predsjednik Juncker obično kaže, želimo veliko razmišljati o velikim stvarima. A što može biti veće od oceana? Idemo prenijeti ovu poruku. Poruku kako Evropska unija radi na zdravlju oceana i na jačanju obalnih područja i kod kuće i vani za našu plavu planetu i za našu plavu budućnost. Hvala vam. thank you very much Kamini. Now, after we have our co-host as well as a speaker, I can give the... A sada ću dati riječ e, vijeću. Rekla sam da imamo tri institucije, kao što znate, u Europskoj e, uniji, parlament, komisiju i vijeće. Vijeće ima e, rumunjsko predsjedanje. I sada Arana Petku, koja je ministrica voda i šuma u Rumunjskoj i većina vas će vjerojatno trebati slušalice jer će Arijana govoriti rumunjski. Izvoli Arijana, imaš riječ. It's good. Yes. Thank you, Jessie. Domnilor comisari, stimați deputați europeni, stimați delegați. Eh, dame i gospodo, Prije svega zahvaljujem Europskom parlamentu i komisiji što su organizirali ovu konferenciju na visokoj razini. To je vrlo važno u kontekstu nastojanja koje Evropska unija čini kako bi spasila mora i oceane i okoliš. I oceani i mora moraju osigurati održivi razvoj za aktivnosti koje o njima ovise. Rumunija vjeruje da su oceani osnovni dio globalnog ekološkog sustava. Oni predstavljaju novu granicu. Oni nam daju prostor, resurse, energiju i hranu koju čovječanstvo treba. Iz tog razloga oceani mora mogu doprinijeti iskorjenjivanju e, siromaštva, tako što će se ljudi zapošljavati, a istovremeno oni su najvažniji regulator klime na globalnoj razini. Ako želimo bolju budućnost, moramo razumjeti koncept održivih mora. Dok to ne bude tako, naša je obveza i dužnost da zaustavimo degradaciju oceana, moramo učiniti zaštitu mora ključnim dijelom naše politike. Rumunjska vjeruje da zaštitne mjere u ovom smislu su jako važne za nas. Crno more nije samo područje e, prirodnih resursa, već je to vrlo važan ekološki sustav koji ima ograničene veze s planetarnim oceanima i stoga je pod većim pritiskom e, ljudi, jer 200 milijuna ljudi živi na njegovim obalama. Želimo se usredotočiti na smanjenju zagađenja i e, promoviranju održivog ribarstva, a sve u svrhu E, zaštite marin, e, morskih ekoloških sustava i kako bismo e, postigli održivi razvoj obale. No, more ne možemo zaštititi bez regionalnog pristupa koji će se temeljiti na suradnji u okviru konvencije Crnog mora protiv zagađenja Želimo da i Europska unija postane stranom te konvencije. Željela bih podvući da otpad koji se baca u more je jedan od najvažnijih problema sa kojima se suočavamo kad govorimo o zaštiti naših mora. Plastika i mikroplastika su jedna od najvećih prijetnji moru. Plastika postoji zato što se otpadom vrlo loše upravlja. Moramo priznati da je to vrlo složen e, problem jer se radi o prekograničnom pitanju i zato što e, pomorske regije imaju različite osobine. Kako bismo riješili ovaj problem moramo stoga koordinirati naša nastojanja na međunarodnoj i regionalnoj razini. Regionalna konvencija o morima ima vrlo važnu ulogu u koordinaciji strategija za mora i oceane. U konvenciji koju sam spomenula, konvenciji za Crno more, imamo strategiju koja se odnosi na borbu protiv zagađenja mora, a šest država koje su strane te konvencije čine sve što je u njihovoj moći da se bore protiv tog zagađenja. Smanjenje plastičnog otpada je vrlo važno za kružno gospodarstvo. Dakle, prikupljanje i certifikacija za one koji prikupljaju i sortiraju plastiku vrlo je važno za borbu protiv zagađenja mora i obale plastikom. Plastika i plastični otpad neće se više skladištiti i reciklirati, već će se spaljivati. Oprostite, reciklirati, a ne spaljivati. Moramo usredotočiti naša nastojanja na sprečavanju otpada i upravljanju otpadom na pravilan način. Mi podržavamo partnerstva koja se time bave, također se moramo pozabaviti i proizvodnjom i održivim e, korištenjem na međunarodnoj razini. Obzirom na veličinu ove pojave, a to je zagađenje plastikom, ovo pitanje će biti na dnevnom redu neformalnog sastanka u Bugorištu 20. i 21. svibnja. Na međunarodnoj i regionalnoj razini vrlo je važno planirati i upravljati različitim gospodarskim e, i aktivnostima koje se odvijaju na obali. I također se moramo odmaknuti moramo organizirati kampanje osviještenosti publike, moramo se baviti i učinkom klimatskih e, promjena koje će dovesti do rasta razine mora i povećati fenomene ekstremnih vremenskih pojava koje imaju veliki učinak na mora. Rumunjska ima plan za zaštitu i e, oživljavanje obale i Crnog mora. Pro, predložili smo mjere kako bismo spriječili eroziju obale i kako bismo zaštitili e, domove i imovinu na obali. Rumunjska je najveća država u Dunavskom slivu i doprinosi razvoju i ažiriranju planova upravljanja Dunavom, a svrha je toga da se poboljša kvaliteta e, voda kako u rijekama, tako na obali. E, o zagađenje nutrijentima također treba smanjiti. To je još jedno pitanje kojim se bavimo u zaštiti e, Dunavskog sliva, a to će se odnositi i na Crno more. Rumunjska je također država koja će podržati regionalnu suradnju i doprinijeti nastojanjima koje Evropska unija čini kako bi poboljšala e, morski okoliš na temelju e, okvirne direktive e, strategije Evropske unije za pomorsko okoliš. Mi vjerujemo da treba poduzeti integrirani pristup tome e, jer je to ključ da bi se osigurala gospodarska i socijalna politika koja je održiva i koja će podržati e, ljude u njihovom prilagođavanju klimatskim promjenama. Ja čvrsto vjerujem da ova konferencija će dovesti do velikog napretka i da ćemo mi postići svoje ciljeve, a to je da imamo održivi život na oceanima i održivije korištenje pomorskih resursa. Hvala. Hvala Arijana. Ja mislim da je rumunjski plan zvuči obećavajuće. Ako napravite sve što ste na, najavili, to će biti jako dobro za Crno more i oceane. Naš sljedeći kovornik je povjednik Mojdeš koji je odgovoran za istraživanje, znanost i inovacije. Kao što je e, već spomenuo, na 500 milijuna eura ide u projekte e, pomorskog istražavanja. Moram da, moram reći da bi bilo više da, e, bolje da je više, ali u svakom slučaju izvolite imate riječ. Hvala predsjedateljice, dragi prijatelji, moj kolega Kormenu, moja bivša kolegica Marijana Manaki koja ovdje e, e, sjedi. Ja se sjećam gdje ste vi sjedili fizički, a ja sam gledao ljude u publici i gledam te mlade ljude koji tu sjede i mislim da vaša generacija, mlađa generacija je jako sretna vi ste generacija koja će doživjeti fantastične napretke u znanosti i tehnologiji. Vidjet ćete da će doći do izlječenja bolesti koje danas ne možemo liječiti. Zatim e, u kompjuterskoj znanosti će doći do velikih promjena, ali će vas pratiti i veliki izazovi, a, jedan, a ovaj izazov o kojem danas govorimo je jedan od najvećih izazova koji leži pred vama. Ja sam razmišljao o tome kako da vam se obratim, što da vam kažem. Reći ću vam da nakon pet godina moje uloge povjerenika, pošto sam obilazio Europu i sastajao se sa svim mogućim važnim ljudima, i kada razmislim o tim, tih pet godina, ja nisam među tim ljudima, nisam jedan od vas. Jedna od osoba, jedna od e, osoba koja me je jako inspirirala je mlada osoba mladi čovjek koji se zove Bojan Slot. Bojan Slot je nizozemac. Kad mu je bilo 16 godina, zamislite, 16 godina je imao, otišao je na put na obale Sredozemnog mora i vidio je jako puno plastike u moru i rekao je sam sebi, ovo je užasno, moram nešto učiniti. I eto, to je razlika između vaše generacije i moje generacije. Vaša generacija čini stvari, ona djeluje. Vaša generacija shvaća da je vaša uloga kao generacije ne samo da se zaposlite, ne samo da završite fakultete, već da promijenite stvari. Priča o Bojanu je priča o vašoj generaciji. Dakle, o njemu je bilo 16 godina i on je rekao ja moram očistiti oceane. Ljudi su mu se obradili i rekli su mu postoji tehnologija za čišćenje oceana. A Bojan je rekao slušajte, ali imate tu tehnologiju, a i dalje imate plastiku u oceanima. Moramo naći nešto drugo. Moramo e, privući plastiku plastika treba doći nama, ne da je mi tražimo. I on je izmislio novu tehnologiju koja koristi morske struje da učini nešto što mnogi inženjeri eh, i eh, važni ljudi eh, o tome su razgovarali su gledali unutar okvira, a njegova ideja, Bojanova ideja je bila potpuno drugačija. Ako on uspije, naravno da su ljudi skeptični hoće li on uspjeti, je li tehnika dobra ili ne, ali dvije stvari koje je, su, je on napravio su vrlo važne. Prvo, ja mislim da je on od ovog problema napravio svoju misiju, a kad je to napravio svojom misijom, on je zapravo nagnao sve da o tome govore. I kada pogledate unatrag, prije 15 godina recimo, kad smo govorili o klimatskim promjenama, tek smo počeli e, e, uviđati da je to problem i kada danas pogledamo oceane i plastiku u oceanima, vjerojatno smo sada onakvi kakvi smo bili 15 i 20 godina kad smo govorili o klimatskim e, promjenama. 8 milijuna plastike svake godine se baca u oceane. Moji djedi, baka oni su rođeni u vrijeme kad uopće nije bilo plastike. Dakle, od generacije ljudi koji danas žive, a ne sjećaju se da je postojala plastika, mi smo sada oni koji stavljaju u oceane 8 milijuna tona plastike svake godine. Dakle, to je kao sa svima. Šećemo obalom, držimo se zruke ruke i bacamo svatko od nas pet vrećica u ocean. Bojan Slat je taj koji je zaista nagnao ljude da se o, tome razmišljaju. To je za vas instinktivna stvar vaša generacija. Jer znate, kad sam ja razgovarao sa svojom djecom, kad su ona bila ovdje, mi smo ovdje razgovarali kako možemo zaštititi e, podatke, e, kompjuterske podatke ljudi. Moj klinci o tom uopće ne Jednog dana su oni došli e, kući i rekli su mi na YouTube-u e, jedan govori da Evropska unija želi zaustaviti e, internet. Oni komuniciraju sa YouTube-om onako kako ja to ne radim. Dakle, Bojan je zapravo stavio problem u fokus tako što je komunicirao na drugačiji način. Jedna od stvari kojom se bavimo u mom području je da zapravo se pozabavimo i tim iskustvom Bojanovom i kažemo hajdemo napraviti isto na evropskoj razini pa smo stvorili tu ideju misija za Europu. I ja bih želio da jedna od tih misija bude o oceanima, ali to ne može biti nešto što ćemo samo reći to ćemo napraviti i stavit ćemo novce u to. Moramo napraviti nešto što će biti konkretno za ljude. Moramo govoriti o brojkama, moramo reći što ćemo napraviti kako bismo očistili oceane i to je vjerojatno drugačiji način komuniciranja kao što je moj kolega Carmen rekao. Mi moramo komunicirati s vama, s vašom generacijom, a za to nam treba vaša pomoć. Vi morate promijeniti naš način komuniciranja. I moja zadnja poruka je sljedeća obzirom da nam predstoje vrlo važno vremena, predstoje nam evropske izbori i vidjet, tu se vidi da se svijet strašno promijenio. Kad sam ja pristupio ovoj instituciji 2014. svijet je bio različit. Sada imamo lažne vijesti, sada imamo ljudi koji kažu da stručnjaci nisu važni. Prije 2014. nije bilo tako, a sad je. Način na koji političari moraju vas uključiti ovisit će o vama. Vi morate reći političarima što vi želite za svoju generaciju i to vidim da, vidite, da radite svakog petka vi govorite ljudima, govorite političarima, ovo je važno, vi govorite političarima da se ne radi samo o njima, da moraju napraviti nešto o, e, o oceanima, ali kad? Kad će se to učiniti? Kojom tehnologijom? Tko će to napraviti? Jer na kraju konca, moji prijatelji, mi ovisimo o oceanima više nego što to i mislimo. Svile Early, koju jako e, volim, kaž, kazala jednom da mi, ljudska bića, smo morska bića. Možda ne živimo u oceanu i u vodi, ali jednako ovisimo moru kao da živimo u njemu. Eto, to je ono što bih vam poručio. Mi smo ovdje, računajte na nas, slušat ćemo vaša pitanja i e, učinit ćemo u nešto u tom pogledu u sljedećem ciklusu kao što smo e, radili u prošlom e, ciklusu. Zahvalio bi Karmenu koji je na, od samog početka radio na tome i svi moji kolege, gospođa Mesner koja je ambasadorica ove teme. Mi smo jako puno učinili ali možda nismo dosta do, do, i dovoljno komunicirali. Dakle, puno vam hvala što ste došli i što ste nam posvetili svoje vrijeme. Hvala. Thank you very much, Hvala lijepa povjereniče. Zaista osjećamo strast koju osjećate za oceane. Možda je logično jer vi dolazite iz Portugala, vaš kolega iz Malde. A što se tiče rodne ravnoteže, vi ste spomenuli Bojana Slota. Ja ću spomenuti Marcelu Hanč. Ona je studentica arhitekture iz Ahena i ona je našla jedan drugi način na koji bi se možda moglo riješiti problema plastike. Ona je arhitektica i voli roniti i vidjela je kad je ronila puno plastike i odlučila je da treba to promijeniti stvorila je kao arhitekt u platformu ili e, most i e, krenula je od toga da mikroplastika je lagana i da pluta. Ali e, zbog otpada tre, može potonuti. I reka ne, zapravo ona bi trebala plutati i onda bi mogla tako plutajući kroz neke platforme biti E, izvađena iz mora. To još nije e, zaživjelo i testiralo se, ali kad bi bilo više takvih mladih ljudi poput Bojana Slota ili Mačere Hanč, to bi za oceane bilo dobro. E, tu sudjeluju ne samo komisija parlamenta, već i građansko društvo. Ženevjev je jedna E, osoba koja predstavlja civilno društvo. I ja ću sada Ženevijev dati riječ. Hvala lijepa Gezine. Hvala Karmenu i vama što ste me pozvali da se danas obrati u ovom skupu. Dobar dan svima, e, gospođe, gospodo, ali i mladi naraštaj koji je ovdje tako dobro zastupljen. Zaista mi je velika čast da se mogu obratiti ovoj konferenciji. I govorimo ovdje u pravo vrijeme. Svega nekoliko dana nakon što je milijun i pol mladih ljudi izašlo na ulice po cijelom svijetu kako bi tražili da se nešto napravi u borbi protiv klimatskih promjena. I zaista došlo je vrijeme da nešto načinemo imamo već dovoljno sporazuma da radimo na njima desetljećima. Jer ocean je zapravo ključ sve klime i zdravlja ovog planeta. Izvor je mnogo to, mnogog života na planetu. Svaki drugi udisaj porijeklom je iz mora. Milijoni e, ljudi ovise o oceanima za svoj e, i za svoj svakodnevni rad. I jednostavno braniti oceane ni i planet nije samo naš izbor. To je jednostavno potrebno radi preživljavanja. Oko Antarktika eh, ocean koji unutra teče je eh, srce, žila kucavica koja šalje vrlo puno hranjivih tvari u mora diljem svijeta. Dakle, puno toga izvor ima u južnom polarnom oceanu. Ja sam od uvijek bila jako eh, me privlačilo more. Ja sam provela djetinstvo uz more u Tunisu. I moje najranija sjećanja su kad sam uz more eh, s mojom obitelji. Od onda sam jako puno ronila u različitim morima na svijetu zadivljena ljepotom oceana i jako zabrinuta zbog toga što se događa s oceanima. U mojoj domovini kornjače zbog plastike ugibaju, a isto tako kad sam vidjela koralne grebene gdje vrlo brzo nestaje, nestaje biološka raznolikost. Kada sam bila na čelu Europskog ureda WWF-a odlučila sam se više posvetiti oceanima. Nedavno kada su me zatražili da se pridružim skupini na visokoj razini za zaštitu oceana i bez okljevanja sam prihvatila tu ponudu. Mi se zovemo Antarktika 2020. godine. To je raznolika grupa mnogih ljudi iz različitih zemalja na svijetu. Među njima je Silvija Erl koje se jako zalaže za zaštitu Južnog poravnog oceana koji okružuje Antarktiku. Ima jako puno divnih životinja koji tamo žive. Na tisuće znanstvenika proučavaju floru i faunu tamo i jako je cijene. 1959. godine usred hladnog rata Države su odlučili da Antarktika bude mjesto mira i to je bilo vrlo smijeno kako bi se pokazalo da Antarktik i hladne more koja ga oplakuju bude središte za znanstvenike. Na Pariškom mirovnom forumu upravo su zato se prošle godine odlučili da projekt zaštite Antarktika bude jedan od deset projekata koji će ove godine podržati. 25 članova povjerenstva za zaštitu Antarktika upravo su to naumili. Treba zaštititi južni polarni ocean. Europska unija jedan je od članova tog e, povjerenstva. I radi se na tome da se naprave zaštitna područja na moru velikih razmjera. Treba napraviti upravo ono što žele mladi ljudi. Europska unija predlaže dva zaštićena pomorska dijela. Jedan je istočni Antarktik od milijuna i dvjesto tisuća kvadratnih kilometara na kojem radi e, Francuska a drugi dio tog projekta je Vadlovo more. Treba raditi znanstveno jer geopolitika narušava te divne vode. Moramo jednostavno nešto učiniti. Što čekamo da nešto učinimo? 2015. godine Barack Obama pokazao je da je zaštita južnog polarnog oceana teško ostvariva, ali da se može ostvariti. Barack Obama razgovarao je sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i pridobio Kinu da, da podrži zaštićena područja eh, na Južnom polarnom oceanu. A nakon toga, sljedeće godine, postignut je konsenzus s Rusijom i određeno je najveće pomorsko zaštićeno područje na svijetu. Ove godine radi se upravo na tome više kako bi se prioritet dao preživljavanju, opstanku našeg planteta. Carmenu Vela, Federica Mogherini i Donald Tusk angažirali su se da zaštite južni polarni ocean. Xi Jinping doći će u Europu u Monako Pariz, a nakon toga ćemo možda doći i ovamo u Brisel. Poruka koju vam šaljem, poruka Antarktika 2020. Poruka mladih ljudi koji su danas ovdje s nama je sljedeća. Učinimo nešto protiv klimatskih promjena i protiv e, problema i degradacije e, biološke raznolikosti. Kako bismo uspjeli to ostvariti, moramo zaštititi Južni polarni ocean. Hvala lijepa Ženevijev. Mislim da ćemo svi mi pokušati kako god možemo zaštititi ocean oko Arktika. A sada, dragi prijatelji oceana, Daniela Fernandez je u programu, ali ona nije mogla doći zbog problema s vizom. Međutim, zamijenit će jedan e, drugi predstavnik mladih ljudi, to je Nela Van Hogen. Ona je predstavnica eh, nizozemskog govorećeg vijeća mladih Belgije zajedno sa Danielom Daniel Vilman koja predstavlja frankofone eh, mlade eh, Belgije će nam se obratiti. Dame i gospodo, hvala što ste nam dali riječ. Mi ovdje zastupamo Belgijske vijeće mladih. Ali isto tako došli smo govoriti o temi koja je zaista izuzetno važna. Radi se o našoj okolišu, o našem domu i našoj budućnosti. Prošlog tjedna preko milijun nas mladih ljudi izašli smo na ulice i tražili od vas da se odlučno nešto napravi protiv klimatskih promjena. Jer Ovdje se govori o našoj budućnosti. Zdravlje i blagostanje našeg planeta i čovečanstva ovisi o globalnom zatopljenju. Jer globalno zatopljenje je u posljednjih 150 godina zapravo bio ekvivalent jedne atomske bombe u sekundi. O, naše ponašanje i kako e, je utjecalo na pogoršanje. Iako ništa više ne budemo napravili da se situacija s klimom pogorša, Artiči će ocean i dalje imati 5 stupnjeva više nego li ranije. Do 2100. godine više od polovine naših mora imat će drugačiju boju od one koje imaju danas. Zamislite samo satelitsku sliku plavog planeta koju više nećete prepoznati. Ali neće se promijeniti samo boja. Manje od jednog posta e, će e, biti mjesto za koraljne grebene koji su do sada predstavljali 25%, e, a do 90% koraljnih grebena nestaće u sljedećim desetljećima. Istovremeno fosilna goriva i subvencije za ribarstvo itekako su značajne u državama članicama OECD-a. A mm, situacija e, se vidi isto tako jer e, građani se organiziraju sa inicijativama poput borbe protiv glifozata i slično. S obzirom na sve to, kako možete ostati neaktivni? Europa je poduzela mnoge inicijative, ali to nas neće spasiti od ove katastrofe u kojoj živimo. Plavo gospodarstvo je novi termin, ali on treba biti više nego sama oznaka. Mora e, osmisliti sve aktivnosti vezane za mora i mora se prestati sa svim onim što je štetno za okoliš. Želimo da se svi vi obvežete na to. Oceani novi su Eldorato, oni su izvor mnogo toga, hrane, goriva, razonode. Ali mi ovaj planet dijelimo s drugim živim bićima i mi smo međusobno ovisni i naš planet ovisi o tome. Zaštita ekosustava jedan je od najboljih načina da se bori protiv katastrofalnih utjecaja klimatskih promjena. I trebali bismo imati održive ekosustave dobre za planet, za ljude i za gospodarstvo. Zato molimo da se ojačaju pravila Europske unije na području ribarstva te da se stvore zaštite na područja u moru. na područja u moru. But this and global ocean governance alone will not be enough. Međutim, sve ovo neće biti dovoljno. Neće biti dovoljno upravljati oceanima u svijetu. Jer ovdje se radi o borbi za zdravlje, nejednakosti i e, morate nešto poduzeti. Sustav morate ponovno osmisliti uzimajući u obzir fizičku stvarnost na ovom planetu i na potrebe njegovih ljudi. Ne radi se ovdje samo o čišćenju oceana. Više se radi o tome da ih se prestaje puniti otpadom. Dijagnozu i kako dobro poznajete, a svjesni ste i rješenja. Međutim, čini se da ste odlučili da zapravo se zanemarite ta rješenja. Ipak želimo vas posjetiti zbog toga na neke mjere. Moramo govoriti o novcu. Zaista došlo je vrijeme da govorimo o poreznoj pravdi i porezivanju vezanom za okoliš. Ne smijemo samo govoriti o tome, treba nešto i napraviti. Europska unija može, morala bi imati veće prihode putem neke vrste poreza na ugljik. Sljedeća Europska komisija mora prestati sa e, poreznim dumpingom. Takve inicijative naravno moraju se rokovoditi socijalnim aspektima. Europska unija i sve njezine države članice moraju na novi način sagledavati javne financije i e, moraju dakle izdvajati više za održivi razvoj, ulagati u ispravne stvari, ali ne želimo govoriti samo o tim aspektima. Treba pojmiti trgovinu na drugačiji način. Moramo se udaljiti od toga da se e, bespoštedno akumulira blagodati i da se živi na vrlo viskoj nosni. Umjesto da se stalno govori o rastu bruto domaćeg proizvoda, više bi se trebalo usmjeriti na poboljšanje života ljudi. Dakle, treba uzeti u obzir okoliš. E, znamo da Evropska unija je do sada poduzimala male korake. Predlagalo se da se poveća proračun za 25% u EU uniji i e, da se izvoje sredstva vezana za mm, borbu protiv klimatskih promjena. Međutim, to nije dovoljno. Trebalo bi također izvojiti sredstva za ekološku tranziciju. Već tjednima ljudi prosvjeduju na ulicama. Trebamo promijeniti sustav, a ne trebaju nam klimatske promjene. Dakle, tražimo od svih od vas također da se rukovodite kada donosite odluke i o time što je dobro za mlade naraštaje. Znanstveni dokazi, tehnička rješenja i kritična masa već su postignuti. Sljedeći korak koji treba poduzeti jest politička hrabrost. A sada je jako dobar trenutak za to jer je javno mnjenje e, i tekako za sve ovo. Naša poruka se čuje, a vi možete odlučiti kako će o vama govoriti povijest. Jednostavno pokušavamo ovo raditi kako bismo zaštitili planet, zaštitili našu generaciju i generacije koje dolaze. Budite i vi dio tih promjena. Hvala. Hvala lijepa Sebastian e, Nele. Mislim da su svi e, pažljivo slušali, slušali vaše poruke. Bilo je vrlo dirljivo. Teško je baviti se politikom, teško je obećavati u stvarnosti, ali pokušavamo. Eto, ovime smo došli do kraja službenog dijela otvaranja. Nakon što objasnim što će se dogoditi, idemo se zajedno fotografirati. Ali prije zajedničke fotografije najavljujem sljedeći panel. Predsjedat će Alan Kadek. E, njegov je, nažalost, let kasnio pa gospodin Kadek neće biti ovdje, već će Gabriel Mato predsjedati sljedećim panelom. Molim paneliste da nakon zajedničke fotografije dođu za predsjedateljski stol i zamjene nas. A sada ćemo se zajednički fotografirati. Spustit ćemo se, vi ćete ustati i netko će nas slikati. Hvala vam.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 Dobar dan svima još jednom. Dobrodošli u Europski parlament. Lijepo molim, uzmite slušalice za simultani prijevod iz dva razloga. La primera de ella... Dobro, evo prvi razlog je da sam ja jedan od onih 15 milijuna ljudi koji govore španjolski i ne mogu odoljeti prilici govoriti španjolski i u ovom trenutku. I drugi razlog, također vrlo važan, jest što je s nama najbolji prevoditeljski tim na svijetu i to želim svakako iskoristiti. Hvala im. Mi kolega Mesner ja... Kolegica Mesner je ispričala predsjednika Lena Kadeka koji nije uspio stići na sastanak, a ja moram reći da mi to nije žao. Nije mi žao zato što onda ja evo smijem predsjedati ovim sjajnim panelom govornika. I doista ljubaznost na stranu. Kao predsjednik panela želim svima dobrodošlicu, predstavnicima europskih institucija, mojim kolegama, zastupnicima Europskog parlamenta, i svim nazočnima. E, predviđeno je i moje izlaganje, pa ću izmijeniti e, red e, govornika, te ću na početku reći nekoliko riječi. Naravno, tri četvrtine zemlje su voda. Oceani od toga predstavljaju najveći dio. Oceani i mora imaju najveću količinu vode, više od 70% zemaljske površine jest voda, što je nužno za stvaranje i, života i za preživljavanje ljudskog roda. Evropska unija ima najveća pomorska dobra, 25 država članica izlaze na more, naravno Eh, <laughs> je i moja domovina i najudaljeniji krajevi iz kojih dolazim, to je Kanarsko otočje. Zbog toga imamo legitimno pravo igrati ključnu ulogu u upravljanju morima i oceanima i u sektoru ribarstva. No o čemu govorimo kada kažem upravljanje oceanima i morima? Što znači dobro upravljati tim resursima? Što to pretpostavlja? Ja ću kratko reći o čemu se radi i reći ću nešto što je po meni e, nužno za dobro upravljanje oceanima. oceanima. Prvo, dobro upravljanje pretpostavlja prije svega suradnju svih čimbenika na svim razinama. Ribarstvo ne poznaje granice i to upravo i čini naša zajednička ribarstvena politika. Zatim, tradicija povezivanja e, različitih krajeva e, putem oceana i mora ujedinjuje mnoge čimbenike vlade i institucije na svim razinama, od najšireg međunarodnog konteksta do najužeg lokalnog konteksta. Dobro upravljanje također uključuje i dobre poslovne subjekte. To je drugo načelo koje želim istaknuti. Iznimno je važno poslušati znanstvenu zajednicu, njihova istraživanja u svim sektorima i ono što nam je najvažnije jest da poslovni subjekti također preuzmu svoju odgovornost. Ukoliko želimo napredovati. E, nije važno samo donositi zakone o poslovnim subjektima, već u suradnji s njima. Treća stvar se izravno povezuje s onim što zovem koristiti lake pojmove na demagoški, demagoški način. A to su, na primjer, e, obaveza iskrcaja E, zaštićena pomorska ribolovna područja i tako dalje. Danas je lako privući pozornost javnosti sa određenim kampanjama ako određenih pojmova, ali ja uvijek kažem da trebamo postupati doista mudro i odgovorno. E, imajući na umu znanstvena istraživanja i e, ozbiljan pristup. Ozbiljan pristup jer demagogija je zapravo umjetnost opsjene koja samo uništava. I Četvrta točka, zaštićena pomorska područja, je li to nešto što je lijek za sve, je li to neka utopija, što je to zapravo? Ja sam uvjeren da su zaštićena područja, područja koja znače ekološku i gospodarsku dobrobit. To je nešto što je iznimno važno za upravljanje ribolovom i za istovremenom zaštitom eh, naše proizvodnje, ali to nije cilj sam po sebi. I peta stvar ovog kratkog popisa po meni je da ne smijemo impresionirati ljude sofisticiranom terminologijom, terminologijom koju često ne razumiju ili terminologijom koju teško e, e, shvaćamo na primjer Optima Selectivity, MSY ili slično, e, najbolji prinos MSY. To je mnogo godina bio glavni pojam naših e, subjekata, znanstvenika i svi smo se bavili tim pojmom e, i željeli smo ga pretočiti u praksu. Međutim, evo, danas još uvijek se borimo s tim pojmom i što on znači i kako ga provesti. Dakle, iznimno je važno da se koncentriramo na realne ciljeve, na ciljeve koje možemo postići i da to kažemo jednostavnim jezikom. I na kraju želio bih reći nešto o načelu koje smatram da je ključno za upravljanje oceanima. Sve što je vezano za upravljanje u oceanima je nešto što treba biti u rukama stručnjaka u, u, svakom području. Evo i to je ta šesta stvar o kojoj sam želio reći. Konvencija o biološkoj e, e, raznolikosti. E, tu su sudjelovali stručnjaci i sudjelovali su također stručnjaci iz sektora ribarstva. Dakle, trebamo iskoristiti postojeće instrumente, jačati instrumente kako na regionalnoj, tako na globalnoj razini, te nastaviti raditi na naporima koje smo već ostvarili. Jer ukoliko naši napori ne daju dovoljno dobre rezultate, to nije greška u zakonima, već naprosto pogreška u njihovoj provedbi ili primjeni. Što se tiče ribarstva, trebamo zajamčiti okvir za jednake mogućnosti za cijelu flotu, e, ribarsku flotu Europske unije. To je za mene posebno važno, pogotovo ako uzmemo u obzir visoke standarde zaštite okoliša Europske unije, zakone održivosti koje trebaju poštivati e, i ribarski brodovi, jer ćemo inače našu flotu staviti u E, neravnopravan položaj. Europska unija treba odigrati glavnu ulogu u pregovorima u međunarodnim forumima kako bi sve strane prihvatile svoju odgovornost i kako bi se posvetile ciljevima održivog razvoja. Imamo jako puno izazova u sektoru, e, e, u ribolovnom sektoru. Previše izlova, klimatske promjene i nezakonit, neprijavljen i neuređen ribolov. Evropska unija je napravila veliki napredak u posljednja dva desetljeća u suzbijanju ovih loših praksi i u zajedničkoj ribarstvenoj politici. Zato želim pohvaliti kompromise Europske komisije u borbi protiv nezakonitog ribolova. Doista je nužno da treće države poduzmu određene mjere, mjere koje su nužne kako bismo izbjegli da ulov, nezakoniti ulov dolazi na naše stolove i na naše tržište. I sada posljednja deveta točka, to je pitanje što će se dogoditi sa ribolovom i akvakulturom, e, kakvu ulogu igramo u svemu tome. E, populacija na svijetu stalno raste i to je također e, izazov. Tu trebamo odigrati glavnu ulogu, pogotovo kada su naša mora izlažena izlovu, korištenju resursa, E, onečišćenju, klimatskim promjenama i pojačanom prometu. Dakle, radi se o izazovima, a naveo sam ih samo nekoliko. Zbog toga je nužno dobro na međunarodnoj razini upravljati morima i oceanima. Zdravlje oceana je ključno za čovječanstvo. Zato trebamo ujediniti naše napore kako bismo iskoristili sve moguće resurse, a i kako bismo istovremeno zadržali čiste, produktivne, sigurne, zdrave i zaštićene oceane. Hvala vam. ahora me gustaría empezar a dar ya... A sada ćemo krenuti prvo predstavnik Europske komisije su organizator ove konferencije. Svaki govornik će dobiti riječ za više manje četiri minute. Dakle, Prvo dajem riječ kolegi Mačadu, koji je moj dobar prijatelj i glavni direktor opće uprave Mare. Hvala lijepa Dragi Gabriel, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, povjereniče Vela, gospođe i gospodo, na početku ću reći da zajedničko organiziranje ovog događaja s parlamentom je od velike važnosti. To je važna činjenica. Ja sam ovdje danas vidio jako puno mladih ljudi i mislim da je to nešto zbog čega svi možemo biti doista vrlo radosni ovaj događaj koji se odvija u parlamentu je uvod, vjerujem, da se u parlamentu stvori odbor za ribarstvo e, i to bi mogla biti evo zamisao za sljedeći, e, za sljedeći mandat, za sljedeći saziv, a na korist svima nama. Zahvaljujem na naporima koji neki zastupnici ulažu u ovom mandatu kao što je Gezine Meissner i Kardo Šantoš koji su doista stavljali pitanje oceana visoko na dnevni red parlamenta. I kao što su govornici prije mene već naglasili, mogu reći da su oceani i mora ključni, ključni za sve nas u ovoj prostoriji, bez obzira živite li na kopnu ili uz more. Oceani su ključni za život ljudi na našoj planeti. Međutim, oceani su izloženi velikim, velikom pritisku, oni su ranjivi i vrlo osjetljivi. Trebamo o njima bolje brinuti, trebamo bolje upravljati. Mi, kao globalna zajednica, e, zapuštali smo oceane dugi, dugi niz godina. Prije četiri godine Europska komisija je zapitala međunarodne partnere smatraju li da je trenutačni okvir za upravljanje oceanima učinkovit i mm, prikladan. Gotovo su svi odgovorili ne, nije. I to ne zbog toga što je trenutačni okvir koji se bazira na UN-ovoj konvenciji o morima, ne zbog toga što je taj okvir loš, već zato što postoje određeni nedostaci u odnosu na međunarodne instrumente, zbog toga što e, postoji nedovoljna provedba tog dokumenta, nedovoljna koordinacija između različitih tijela koja su stvorena tijekom godina. I samo kroz jaku međunarodnu suradnju a to nije možda najpopularnija tema ovih dana, ali je naprosto nužna zbog opsega problema i njegove prekogranične naravi. Dakle, jedino taj problem možemo riješiti zajednički, zajedničkom suradnjom i to preko naših granica. Otkako smo pokrenuli inicijativu po prvi put, dakle, komisija i služba za vanjsko djelovanje pod pokroviteljstvom povjerenika Vele i visoke predstavnice Mogherini Dakle, napravili smo po prvi puta jedan politički projekt na europskoj razini o međunarodnom upravljanju oceanima Otkako smo to počeli, postavili smo ključni cilj, a to je poboljšavanje sadašnje situacije. Evo, sada se nalazimo četiri godine kasnije. Kao što je povjerenik Vela uvodno rekao, po prvi puta objavljujemo izvješće o napretku, onome što smo učinili e, u postizanju ciljeva koje smo odredili prije četiri godine. Vi možete pristupiti ovom izvješću i vidjet ćete da smo e, s riječi prešli na dijela, čak i u sektoru ribarstva. Na početku ću spomenuti vrlo važan dogovor koji smo postigli prošlog listopada. dakle, radi se o novom sporazumu o ribarstvu u arktičkom području. Zabranjeno je ribarstvo 16 godina u središnjem arktičkom području. To se po prvi puta dogodilo na međunarodnoj razini. Dakle, 16 godina je zabranjeno ribarenje u tom području i može se produljiti za daljnjih 16 godina ako se stranke dogovore. Druga stvar, kao što je Gabriele e, rekao, snažno se borimo protiv nezakonitog ribolova. Razvili smo snažne instrumente na razini Europske unije, tako da smo uspjeli promijeniti ponašanje mnogih naših partnera i iskorijeniti prodaju na našim tržnicama nezakonito ulovljene ribe. E, treće, razvijamo mrežu partnerskih sporazuma o ribarstvu s trećim državama e, temeljem nove zajedničke ribarstvene politike koja u središte stavlja pojam održivosti i e, zdravlje e, ribarskih e, stokova. Imamo čitav niz sporazuma s Mauritanijom, s Marokom, sa Gvinejom Bisao i u posljednju generaciju sporazuma od, uključujemo održivi plavi rast i održivo plavo gospodarstvo. I na kraju zajedno s našim partnerima razvijamo održivo plavo gospodarstvo. Postoji veliki interes za to i mislim da su već neki govornici u, početnom dijelu to spomenuli. Trebamo biti oprezni, plavo gospodarstvo trebamo promatrati uvijek kroz održivosti kako ne bismo ponavljali pogreške koje smo učinili na kopnu kako bi Europska unija bila vjerodostojna na e, međunarodnoj razini, moramo biti vjerodostojni i na domaćem terenu. Pa ću naglasiti napore koje ulažemo i u sektoru, u parlamentu, i u državama članicama. Mi smo doista ostvarili veliki napredak. Riblji stokovi u EU vodama su sada na održivim razinama još nismo ostvarili cilj do kraja i moramo napredovati. Međutim, posljednjih godina nikad stokovi nisu bili na tako održivoj razini kao što su danas. Evo ja sam već prekoračio svoje vrijeme, e, prekinut ću e, toliko od mene. Ako imate pitanja, ostajem na raspolaganju. Na kraju zahvaljujem e, parlamentu što je domaćin zajedno s, komisije, s komisijom o ovom događanju. Hvala lijepa. Hvala, žao Četiri minute je malo, ali nažalost moramo se držati dnevnog reda, tako da vas lijepo molim da se držite četiri minute. A sada gospodin Christian Lefler, koji je zamjenik eh, glavnog tajnika Europske službe za vanjsko djelovanje. Izvolite. Hvala predsjedatelju i hvala Europskom parlamentu, domaćinu ovoga događaja. Hvala svima vama koji ste došli. Mene ohrabruje da je toliko predstavnika institucija, civilnog društva, privatnog sektora i znanstvenih i istraživačkih institucija došlo na ovu konferenciju. To je jako dobar odraz potrebe da se e, pogleda što se događa s oceanima, da se prekine šutnja e, svih dionika koji su kolektivno odgovorni za rješenje, za sigurno, sigurno čisto upravljanje oceanima. U našem traženju inovativnih načina za upravljanje oceanima Evropska unija E, podržava ovaj e, sektorski e, pristup i gradi mostove između svih koji su u to uključeni. To je, se odreža u izvješću koje je 15. ožujka usvojeno nakon dvije godine djelovanja Europske unije na politici koja je predstavljena krajem 2016. Europska unija je aktivna u upravljanju ocjenama i morima i pokušavamo se pobrinuti da pravila budu primijenjena kako treba, da se ispune nedostaci u regulativi i da se pronađu nove inicijative. Mi smo uvjereni da bi oceni treba, trebali biti visoko na našoj agendi kao dio agende Evropske, politike Evropske unije. U vremenu nesigurnosti Evropska unija žele biti predvidljiva, racionalna i e, um, kad se govori o promoviranju e, načela u suradnji sa drugima. Mi pružamo podršku pravilnima i međunarodnom redu i poradku i to podržava naša podrška agende 2040. o održivom razvoju i također održava u internim dokumentima Europske unije koje se tiču globalne e, strategije e, za vanjsku i sigurnosnu politiku gdje oceani se javljaju kao vrlo važan element. U posljednje dvije godine također smo podigli profil upravljanja oceana u bilateralnim dijalozima sa trećim zemljama i regionalnim programima i strategijama. To činimo zato što vjerujemo da je pomorska sigurnost neophodni preduvjet razvoja, otvaranja radnih mjesta, za sigurno putovanje i trgovinu i za daljnji razvoj pomorskog okruženja i e, upravljanja e, oceanima u podršci stabilnosti pomorskog okruženja. Kao što je moj dobar prijatelj gospodin Mašado spomenuo, Evropska unija pomaže mnogim državama da se bore protiv nezakonitog ribaranja kako bi pomoglo upravljanje pomorskim dobrom i kako bi se iz različitih podržaja uklonila e, mikroplastika i plastika. To činimo u suradnji sa azijskim zemljama. Također diplomatski e, surađujemo sa zemljama koje su uključene u zaštitu Arktika i Antarktika. Mi također poduzimamo e, istraživanje pri prikupljanje podataka zajedno sa drugim zemljama, uključujući programe satelitskog praćenja putom e, Kopernikus programa Europske unije. Istoga nastavimo biti aktivni unutar Europske unije i na morima koji su nam u susjedstvu, kao i na međunarodnom planu e, na pomorskim e, putovima od Atlantika do Pacifika. Mi aktivno podržavamo instrumente Ujedinjenih naroda i njihovu implementaciju zajedno sa mjerama za e, dijalog koje sam spomenuo. Sve je ovo dio našeg odgovora e, na e, agendu 2030. Ujedinjenih naroda Također imamo i države ciljeve koji su posvećeni e, održivom korištenju oceana i mora i resursa oceana i mora. No, STG-ovi su svi povezani možemo napredovati samo ako ih uzmemo sve zajedno i to je naš veliki doprinos ostvaranju e, naše misije. Obzirom na izazov e, spasa za oceane. Moramo biti i ambiciozni, imati više inicijative. Spremni smo se e, e, govorimo o životu oceanima i životu oceana. Tu se radi o životu ljudi, zajednica koje žive uz oceane, od oceana i sa oceanima. Radi se o održivo e, zdravlju naše planete koja je povezana sa stabilnošću i dobrobiti pomorskog okruženja i u tom duhu rado ću čuti vaše komentare i sugestije jer naši ciljevi mogu biti postignuti samo ako budemo radili zajedno e, u našem sustavu i sa drugim međunarodnim partnerima. Hvala. Hvala Kristijan. Sada ću dati riječ e, zastupnicima Europskog parlamenta. E, oni mogu govoriti tri minute, svako od njih. Znam da to nije puno, ali toliko vremena imamo prvo. Jose Ignacio Farija, izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala Gabriel Mato, naš predsjedatelj. Zahvaljujem. A pozdravljam i Carmena Velu mog vrlo dragog povjerenika. Hvala na svemu što si učinio za zaštitu oceana. Gesin Meisner, sitting over there. And last but not least, i um, e porque não me esqueço de ninguém, quero cumprimentar o meu amigo. Da, i za kraj, kako ne bih zaboravio nikoga, dopuste mi da eh, se eh, ovdje obratim eh, drugim kolegama, uključujući i Joao Mačada, koji je glavni direktor za pomorske aktivnosti i ribarstvo. Zaista hvala vam što ste došli, jako mi je drago da ste danas među nama. Portugal ima dugu tradiciju e, more vezanu za oceane i imamo mnoge ljude koji su dakle jako obnašaju važne dužnosti na tom mjestu. Ja sad ću opet preći na engleski jezik. Dakle, e, sve ovo što radimo dio je agende e, Ujedinjenih naroda i održivog razvoja broj 14. Upravljanje e, oceanima za koje sam ja bio izvješten 2017. godine je tema kojom smo se bavili, a radimo i na mnogim drugim pitanjima i dalje. Dopustite mi u tom svjetlu da kažem na čemu mi radimo kako bi naš planet ostao plavi. Mi govorimo o klimatskoj diplomaciji, o održivim resursima i o plavom gospodarstvu. Oceani su bili pod utjecajem ljudskih aktivnosti zbog pretjeranog iskorištavanja resursa. Potrebno je ne samo veća kontrola onoga što radimo, već e, moramo paziti da naše ribarstvo ne bude rukovođeno pitanjem pohlepe, već pitanjem održivosti. E, oceani trebaju pružiti sve što treba evropljanima. Treba ulagati u akvakulturu. Ako to jest način da se napreduje, moramo učiti iz E, najboljih praksi i biti svjesnih problema koje možemo imati uzgajanjem e, riba. E, druga važna stvar je utjecaj Brexita. Moramo paziti da nakon odlaska Ujedinjene kraljevine ne izvršimo preveliki pritisak izlovom ribe u preostalim područjima. Trebamo investirati u biotehnologije i u čiste energije, a moramo shvatiti da ćemo na taj način otvoriti nove mogućnosti za plavu energiju. I isto tako je vrlo važno e, da moramo paziti kako radimo, kako ne bismo toliko emisija štetnih plinova emitirali svake godine u e, zrak. Moramo paziti kako radimo sa fosilnim gorivima. <clears throat> Neke Međutim, e, moramo pogledati na sadašnju situaciju jer neke države članice i dalje e, nisu e, sasvim sigurne oko toga kako raditi protiv klimatskih promjena. Moramo imati nisko ugljično gospodarstvo, a Europa mora surađivati s državama članicama i moramo paziti da nemamo puno naftnih platformi iz kojih ćemo bušiti E, naftu i e, također moramo raditi na tome da imamo čistu energiju. Moramo prestati s e, otpadom iz poljoprivrede u morima. <clears throat> A isto tako moramo paziti na mnoge druge onečišćivače koje dolaze u mora kao što su endokrini disruptori ili proizvodi različitih kozmetičkih proizvoda. Moramo dakle na ispravan način e, ploviti morima i isto tako loviti ribu. Imamo i sada nove propise e, koje su mogli biti ambiciozni, ali ipak nadamo se da će se na temelju tog propisa e, donositi bolje odluke i pravi izbori. <clears throat> Moramo dakle sve učiniti kako bismo prestali s otpadima u našim morima. Pomorski promet također odražava se na naš planet zbog emisija ugljičnog dioksida, ali isto tako i emisija koje nisu emisije e, CO2. Osim toga, stvaraju se i drugi problemi e, zbog curenja goriva, E, pa do buke koja se proizvodi u moru, koje sve se to štetno odražava na e, morsku floru i faunu. Dakle, moramo pokušati e, spriječiti te stvari. I na kraju želio bih nešto reći i o klimatskoj diplomaciji. Europska unija <clears throat> treba ima veliki broj kvadratnih kilometara mora. Znači ona je najveće zapravo pomorsko područje u svijetu i mora zbog toga predvoditi u međunarodnom upravljanju morima i oceanima. Ona dakle mora imati vodeću ulogu kako u međunarodnoj pomorskoj organizaciji, e, tako i u Ujedinjenim narodima. I još za kraj nešto Arktiku je, moramo e, znati koliko je Arktik važan. E, taj prolaz ima ogroman komercijalni potencijal. Međutim, istovremeno Arktik je ključan za naš planet. Moramo spriječiti da na tom području ne dođe do ekološke katastrofe. I zaključno imamo divan plavi planet. Klimatske promjene, međutim, tu su i e, moramo nešto učiniti kako bismo e, se održali na površini. Hvala lijepa, a sada ću dati riječ gospođi Ulrike Rodust. Molim vas da ne govorite dulje od tri minute. Nisam sigurna je li to moguće ili nije, ali molim vas pazite na to. Hvala predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege, dragi gosti. Naravno, mora i oceani ne poznaju granice. One nas sile da budemo otvorena duha, da se ne zatvaramo, da ne gradimo zidove. To je za mene vrijednost sama po sebi. Političke mjere E, odnose se na ribarstvo, do istraživanja mora, najudaljeni krajevi, Antarktika. Sve to skupa traži interdisciplinarni pristup, interdisciplinarnu suradnju i to ne samo na nacionalnoj razini zašto Europska unija mora igrati glavnu ulogu u međunarodnim pomorskim politikama. Dakle, odgovor je zbilja jasan i jednostavan. Europska unija je e, područje koje obuhvaća najveće pomorsko e, područje. E, raznolikost, ekosustav mora, ako to oslabi, oslabi tče i utjecaj mora kao regulatora klime. U posljednjim mjesecima onečišćenje mora je političko pitanje i dospjelo na prve stranice naših medija. Hvala Bogu. Ja sam na jednom od svojih putovanja vidjela kako je e, jedna riba progutala čitavu kutiju e, pralina, odnosno plastične ambalaže. Dakle, doista svakome od nas E, mora e, takva riba zastati u grlu. A što se tek događa na, u pomorskom prometu, to vidim e, kod sebe ravno ispred kuće u Šlezvik Holštajnu. Dakle, međunarodna pomorska politika, komisija, visoka predstavnica, odlučile su zauzeti se za to pitanje na međunarodnoj razini, a u ime Europske unije. U okviru G7 i okviru Međunarodne e, konvencije o zaštiti mora. Kao što sam već rekla, međunarodno koordiniranje napora u tom smislu je od ključnog značaja jer je problem globalne prirode. Pa čak i ako e, imamo G20, G7, konvencije iz Barcelone, ciljevi održivog razvoja, pa sve do nacionalne i regionalne razine. Imamo doista bezbrojne strategije. Međutim, treba nam integrirani pristup. Tim putem mora i može krenuti Evropska unija. Moramo pronaći bolje odgovore na uklanjanje već postojećeg plastičnog otpada u morima. Osim toga, Postavlja se pitanje gdje početi, jer e, je preširoko polje na koje moramo djelovati, a pre tanko, premalo, e, premale su mogućnosti da naprosto e, djelujemo i da se problem riješi jednostavnim sredstvima. Nije jednostavno i neće biti lako. Međutim, mi svi danas ovdje moramo imati jedan jedini cilj, a to je budućnost našeg plavog planeta. Što znači osigurati održivost naših mora i oceana, ali ne donošenjem novih propisa ili zakona. Imamo toga već dovoljno. Naprosto konsekventno moramo provoditi te zakone, ta pravila, kontrolirati ih i sankcionirati, čak i kada je to bolno jer ljudi trebaju more da bi preživjeli. Molim vas, djelujmo. Ja ću se rado priključiti. Hvala vam. Thank you very much. Hvala. A sad ćemo dati riječ stručnjacima i dionicima. Nakon tih predstavljama ćemo e, imati vrijeme za pitanja i odgovore, tako da sudionici konferencije mogu razmijeniti mišljenja sa stručnjacima. Stručnjaci mogu govoriti pet minuta, to je njihovo vrijeme, a daću riječ prvo gospodinu Stivu Trempu, koji je iz Fundacije za okolišnu pravdu. Imate pet minuta. Hvala najljepša, dobar dan, dame i gospodo. Hvala vam na pozivu da vam se obratim. Hvala vam što ste mi posvetili vrijeme. Ja ću sadržati vremena i preći ću izravno na samo srž stvari a to je plavo srce naše planete koje je e, u problemu i moramo djelovati, i moramo poboljšati e, upravljanje. Vidim tri glavne teme kako to možemo napraviti. Prvo, mislim da bi bilo neoprostovo kad ne bih naglasio da mm, zapravo povežemo djelovanje za ocevene i djelovanje za klimu. Evropska unija se mora pobrinuti da se povećanje temperature bude samo 1,5 e, stupnjeva moramo smanjiti fosilna goriva i moramo kreći, eh, se kretati prema nultoj eh, ugljičnoj eh, gospodarstvu, inače će se to odraziti negativno na sve, uključujući oceana. Drugo je, moramo se usredočiti na potrebu za nove mjere da zaštitimo bioraznolikost i otvorena mora. Mi smo napredovali u zaštiti nacionalnih voda, no manje od 2% otvorenog oceana i koji E, je sada zaštiten. Znanstvenici nas e, potiču da zaštitimo barem 30% oceana ako bismo bili sigurni da um, uh, imamo koristi od njihovih usluga. Da bismo to napravili treba nam Europska unija, treba nam parlament, komisija i države članice koji moraju predvoditi u tom uh, pokretu da bi se osiguralo da ove uh, ugovorima o kojima se govori da budu mreža za zaštitu otvorenoga mora. To je jedna jedina šansa u ovoj generaciji da zaista zaštitimo ove vitalne ruse za ovu generaciju i za buduće generacije. I moje zadnji poziv na djelovanje naglašava potrebu da budemo transparentni u eh, izgradnji dobrog upravljanja. Moramo eh, se boriti protiv onih koji i dalje nezakonito to djeluju. Moramo našim e, snagama za provedbu e, e, pravde dati pravo da saznaju tko radi što, gdje i kako i da se protiv toga bore. Jednostavne i učinkovite promjene u režimu i arhitekturi ribarstva su nam danas dostupne, na primjer, jednostavna publikacija ključnih informacija o ovlastima za ribarstvo i aktivnosti ribarstva imat će moćan učinak za i otkrivanje nelegalnih ribolovaca. Također zato moramo napraviti potpuni popis ribarskih e, plovila e, i to moraju raditi vlade, regionalne organizacije i poslovni subjekti kako bi se ribarske bronice mogle identificirati i to će biti najmanje zahtjevno i najjeftinije. I također moramo vidjeti koordinirane akcije da bi se iskorijenine zastave pod kojima neki plone plove privremeno, a to zapravo ugrožava pomorsku sigurnost. Ovaj izazov e, iziskuje široki odgovor Evropske unije. Evropska unija se može pobrinuti da e, se e, da se preuzme odgovornost za štetu koje e, nanose takvi brodovi. Imamo mjere koje su nam dostupne i sada i koje možemo pokrenuti, a koje, u može predvoditi Evropska unija. Od svog stvaranja Evropska unija je sila koja će trajati i koja vrlo često koristi svoje sile da učine svijet boljim mjestom. Europska komisija i parlament su bili dinamički vođena eh, globalnoj pozornici kad se govorilo o borbi protiv nezakonitog ribarenja. Sad nam im treba da nas predvode i da e, se provede Pariški sporazum, da se napravi novi sporazum za otvore more i da se e, iskorijene nezakonite operacije koje potkapaju sve druge zakonite e, operacije na morima. Hvala. Hvala, a sada ću dati riječ bivšem povjerniku za zaštitu zaštitu um, prirode Marijela Manaki, dakle povjerenica bivša za zaštitu prirode. Marijela Manaki. Marijela Manaki. Ne, ovo ne e, radi. Dobro, hvala vam. E, najljepše hvala Gabrielu. Ja sam upravo rekla kako starim, tako mi je lakše govoriti stojeći, zato stojim, povjerenče, Vele, po, po predsjedatelju, zastupnici u parlamentu, gospođa Majsner, svima vama hvala što ste me ovamo pozvali. Toliko je dobro što sam sa, danas ponovno u ovoj zgradi i što vidim da Evropska unija tako dobro funkcionira. Evropska unija nije samo živa, već i snažna i živa, barem toliko koliko i oceani Dakle, sretna sam, zaista sam sretna i nadam se da nakon sljedećih e, e, izbora ćemo biti u boljoj situaciji nego danas i da ćemo jednako dobro djelovati. Držimo fige. E, ja nemam ovdje nikakvo svojstvo, jednostavno bih željela reći da predstavljam veliku organizaciju za zaštitu okoliša, jednu od najvećih na svijetu, zaštita prirode, radimo u 70 zemalja. Ja sam direktor za oceane 26 zemalja i željela bih vam reći da ja Otkad sam otišla iz Brisela, ja sam bila svagdje, putujem svijetom, a ono što ću vam sada reći je nešto e, u što možete se uzdati. Ono što ću vam reći je da sam jako ponosna jer gdje god sam bila, kamo god sam putovala, shvatila sam da Europska unija je predvodnik u upravljanju oceanima i zaštiti oceana. Željela bih vam svima reći, naročito mladima koji su danas ovdje, da Moramo biti ponosni na ono što činimo svakoga dana. E, jedan zastupnik u Europskom parlamentu me danas podsjetio da prošli put, zadnji put kad sam bila ovdje glasovali smo e, o novoj politici ribarstva Europske unije koja je sada na snazi. Mi smo oni koji činimo stvari. Ja sam slušala kako su mladi ljudi govorili danas i rekli činite nešto. Pa mi i činimo stvari. Učinili smo do sad nešto. Povjernik Vela je rekao da radimo nešto i zato napredujemo i unapred se radujemo budućnosti i optimistični smo jer Evropska unija je ovdje i mi smo oni koji činimo i činit ćemo još i više. Treba li nam više? Da, treba, treba nam više. Jesu li oceani ugrađeni? Jesu. I također imamo klimatske promjene. Klimatske promjene su jako puno stvari promijenile a, a svijet se tako brzo vrsi da je cijela situacija promijenjena. Gospodin Ferrer je naglasio da ne možemo e, ostvariti ostv, ciljeve održive ciljeve 2030. ako se ne povežemo s drugima, klimatske promjene su e, velike i problem, to naglašavam, ali vraćam se na ono što su i drugi kolege rekli, a, da, to je da nam treba međunarodna suradnja. Evropska unija je vrlo važna da ali ne možemo raditi sami. Oceani nemaju granice, oceani su veliki, za sve su preveliki čak i za Evropsku uniju. Ja bih stoga rekla da je međunarodna suradnja apsolutno potreba. Mislim ako sa, pogledamo u budućnost mogu se usredotočiti na tri cilja uglavnom. Tri glavna cilja. Možemo raditi zajedno na tome ja sam sigurna da Europska komisija, parlament i vijeće svi će se u tome udružiti. Prvo, vrlo važan cilj je ono što zovemo 30 kroz 30. Da li znate nešto o tome? Moramo zaštititi 30 E, postoja cena do 30. godine. To će biti vrlo važno ne samo za bioraznolikost, već za plavo gospodarstvo samo po sebi. Jer ako oceani nisu dobrog zdravlja, ne možemo ribariti, ne možemo imati turizam, ne možemo imati ništa. Zdravlje oceana je naše zdravlje. 30 do 30 je vrlo važan cilj. Drugi cilj je E, sporazum o otvorenom moru, to je već spomenuto, mi sada razgovaramo u Ujedinjenim narodima o tome, ja radim u suradnji sa Ujedinjenim narodima i znam kakve se diskusije vode, što se događa, a Evropska unija može također odigrati urogu. E, Evropska unija može biti predvodnik u postizanju dobroga ugovora Dakle, u tome moraju biti principi plavo gospodarstva, e, održivog rasta i procjene o tome što se događa. I zatim treba nam novac. Netko je spomenuo novac, mislim da je to mladić koji je govorio, rekao novac je važan. Ja sad ne govorim nešto što vi već ne znate, no kako bismo zaštitili oceane, moramo potrošiti novac. Ja to sada shvaćam jer sad nisam u ovom snažnom mehanizmu i javni novac mi više nije dostupan. Što možemo e, napraviti. Moramo vidjeti koliko novaca ćemo uložiti u novac. Imamo nova inovativna e, oruđa, e, E, imali smo jedan, jednu akciju e, na Sejšelu i e, kao rezultat toga imamo drugu zaštićenu pomorsko područje u Indijskom ocijenu. Zatim idemo u Meksiko gdje se bavimo područjem korala i osiguravajuće društvo će davati premije ljudima koji to čine i E, treba nam inovativnost. Ja sam jako sretna da mogu reći da glavno upravo Mare i komisija sada se bave inovacijama. Puno se stvari mijenja i to mi je jako drago čuti. Također bih željela završiti sa time da ponovim onome što je rekla gospođa Silvija Erla koja je također u srednjim državama kao i ja. Ona je jednom rekla da su ljudi morska bića. Ja sam Grkinja, Plato je rekao, čak i bolje, Platon je rekao, mi dolazimo iz mora jer tu su nam ishodište, vraćamo se u more. Svi se vraćamo u more kad u, more naš pepe završava u moru. Mi smo morska bića, budemo na to ponosni, Učini, učinimo nešto za to. Hvala vam na poziv još jedno. Jako sam ponosna što sam ovdje. Hvala Marija. A sada ću dati riječ gospodinu Arnetu Martinsenu, e, organizacije FAO. Izvolite, imate riječ. Gospodine predsjedatelju, gospođo Meissner, povjerenici, bivši i sadašnji, da parafraziram, gospodina Ignacija Farea, koji je uvijek moj omiljeni povjerenik. Dame i gospodo, Četiri su glavna pitanja o kojima moramo govoriti ako želimo osigurati održivo hranu za sve. Ta glavna pitanja, četiri glavna pitanja, na njih utiču četiri faktora. Prvo je rast e, stanovništva. I kao što svi znamo, približavamo se brojci od 10 milijardi ljudi u 2050. godini. Drugo je klimatska promjena. Mi svi znamo i prepoznajemo važnost i dramatske učinke koje oni mogu imati na oceane i na naše zajednice. Treće, bioraznolikost koja je malo obskurnija tema, ali kad govorimo o budućnosti, to je vrlo važno pitanje. I četvrto je zagađenje. Najočitije e, je zagađenje plastikom, a najviše toga dolazi od e, e, izvora na zemlji. Otprilike 10% dolazi iz samih oceana ili aktivnosti na oceanu u obliku bacanja ribarske opreme a sada radimo da se to pitanje riješi. Ova četiri glavna pitanja, odnosno glavna faktora, svi su povezani sa glavnim temama, a to su socijalne i ekonomske teme. Tu govorimo o pravima, ljudskim pravima, pravima čovjeka i naročito govorim o pravima zajednica. Zatim ro, e, pitanja roda. Polovina ljudi koji su uključeni u e, sektor ribarstva su žene i mladi. Zapošljavanje mladih koje je to, a to je vrlo važno pitanje. A sad e, nešto malo više svakodnevno, a to je element e, statistike kvalitete, odnosno kvalitete statistike na čemu temeljimo sve naše odluke. Treće je nešto što se javlja sve više i više, a to je sigurnost te hrane, a to pitanje se javlja u različitim oblicima, a uključuje i E, pitanje antimikrobne otpornosti, a to također ima utjeca i na oceane, more i ribarstvo. I bilo bi pogrešno kad ne bih spomenuo i četvrtu stvar, koja uključuje sve prethodno tri spomenute stvari, a to je velika raspodjela odnosno razloka u, razvoju između razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Četiri glavna pitanja su otvoreno more, naročito neprijavljeno i neregulirano ribarenje na otvorenom moru. To nije najveći dio e, globalnog problema, ali je, to je zapravo rak rana koju ne, ako ne možemo ju riješiti, onda ćemo imati problem u rješavanju i drugih e, pitanja. Mi smo na dobrom putu, imamo globalni popis koji je Steve eh, spomenuo. Imamo sporazum koji je spomenuo predstavnik vanjskog djelovanja Europske unije i jedno i drugo je nešto što eh, u posljednjih nekoliko godina jako podupire Europske unije i pojedine države kao što recimo to radi Švedska. Vrlo važan dio rješenja ovog problema su organizacije koje upravljaju regionalnim ribarstvom. Ako se one dobro financiraju, one će funkcionirati. No, samo jedan mali dio ima dobro financiranje i to je nešto što moramo promijeniti. Drugo pitanje su ekskluzivna gospodarska prava. To je prerogativ suverenih eh, država dobro smo napredovali u posljednjih 25 godina, naročito u južnoj hemisferi, oprostite, u sjevernoj hemisferi, to ja sam htio reći, ali to nije tako u južnoj hemisferi. Tamo su se stvari mijenjale na gore, većinom zato što su e, ribarski kapaciteti premješteni e, sa sjeverna jug. Situacija sa stokovima ne poboljšava se, nije da je jako, da se i pogoršava jako, ali ne možemo živjeti tako da jedna trećina stokova bude previše e, izlovljavana. Dakle, to su ta tri e, pitanja. Mi znamo što moramo napraviti. Jednostavno to moramo napraviti i treba nam za to resursi. Treće pitanje ili problem je kompleksni, a radi se o slučajevima naših plavih zajednica, odnosno obalnih zajednica, male ribarske zajednice, mali otoci, male e, migracijske zajednice. Tu živi 95% ljudi koji su uključeni u ribarsku industriju. E, polovicu ulova ulovi e, e, svijet u razvoju, a druga polovica se e, izlovi u zemljama u razvoju, a to čini 95% svjetske populacije i to je kompleksno pitanje, moramo iznaći nova rješenja jako nastojimo to i, i napraviti, treba nam podrška od organizacija poput Europske unije. Četvrto pitanje se također odnosi na povećanu opskorbu e, za buduću potrošnju i odakle će doći a to će doći iz akvakulture. Treba nam više ribe za stanovništvo čije broje raste. Akvakultura je rješenje jer imala e, puno manji e, negativni učinak na e, okoliš. Iako se svi potrubimo, možemo napraviti dizajn takvih proizvodnih sistema sustava koji će biti lakši za okoliš nego danas i možemo biti ponosni što ćemo e, imati takve održive sustave e, opskrbe hranom u budućnosti. Hvala. Hvala. finally, I za kraj, gospodin Pasquale ili pet minuta. Hvala vam. Želim na početku zahvaliti Europskom parlamentu. Doista je prava čast i privilegij za mene biti ovdje danas s vama. Ja sam predsjednik e, terminalskog kontejnera Napuljske luke. Dio smo multinacionalne kompanije koja povezuje zemlje cijelog svijeta. Isto tako želim reći da sam predsjednik Konftransporta udruge za pokrajinu kampanja. Mi udružujemo zapravo sva poduzeća koja rade u logističkom sektoru eh, u lukama na kopnu i na moru. Dakle, mi smo dio Konfkomerča, to je jedna od najvažnijih asocijacija u Italiji koja duže vremena radi na zaštiti okoliša i na razvoju plavoga gospodarstva. Danas je sve važnije govoriti o gospodarstvu, plavom gospodarstvu, transportima, općenito govoreći. Imamo koncept plavog gospodarstva, to je model gospodarstva na globalnoj razini, stvara se održivi ekosustav, transformiraju se substance koje su ranije bile odbacivane. E, poznato je da Europska komisija zajedno sa drugim međunarodnim institucijama radi e, i doista radi vrlo važan posao kako bi odredila čitav niz aktivnosti koje bi ovaj naš sustav ili našu industriju učinili eko održivom. Dakle, e, približavamo se ciljevima 2020 gdje e, želimo smanjiti postotak sumpora u gorivu za brodove sa 3,5 na 0,5%. Međutim, nažalost, moram također reći da su e, prošle vlade često izbjegavale ulaganja u infrastrukture koje bi dovele do poboljšanja pomorskog prometa, naravno e, do prometa koji bi manje onečišćavao, već su se odlučivali za kopneni prijevoz koji je imao e, velike negativne posljedice. Danas smo u potpunosti svjesni koliko je važan e, održivi, eko održivi razvoj naših luka. I doista postoje određene pomorske politike koje cijene e, takav pristup. Prije svega tu e, mislim na korištenje čišćeg goriva kao što je tekući plin ili na drastično smanjenje prometa u našim lukama kao što smo govorili ranije, pogotovo na drastično smanjenje otpada. Evo nekoliko primjera kompanije e, kojoj ja pripadam koja raspolaže velikim brzim brodovima iz kompanije Mediterranean Shipping mi smo na naše brodove instalirali takova postrojenja koja doista pretvaraju vlažan otpad koji se nalazi na e, brodovima, pretvaraju ga u čvrsti organski otpad do 90%. Tako da smanju njihovu težinu i volumen koji se danas taj otpad može koristiti kao gnojivo. Mnoge luke u svojim terminalima pokušali su nabaviti postrojenja koja se pokreću električnim putem kako bi zamijenili stara zastarjela postrojenja koja su funkcionirala na tradicionalna goriva i bila veliki onečišćivači. Tu koristimo i digitalne tehnologije za kontrolu tih postrojenja. Dakle, upravo na taj način možemo surađivati sa lučkim upravama kako bi e, im sve više pokazali koliko je važno imati suvremenu opremu, energetski učinkovitu i na taj način bi se privukle i brodarske kompanije da češće dolaze u te luke. Dakle, održive politike, po mom mišljenju, moraju ići u dva smjera. Prvo, ostvariti e, doista moderne infrastrukture, elektrificirane infrastrukture, imati spremišta za tekući plin, intermodalni pristup prema kopnu, na primjer u mnogim lukama u Italiji, e, s ponekim zakašnjenjem, evo ipak pokrećemo natječaje za stvaranje e, spremišta za tekući prirodni plin. I s druge strane, ne smijemo zaboraviti da poslovni subjekti koji e, djeluju u pomorskom prometu trebaju doista i sa svoje strane napraviti značajna ulaganja. Tako da moramo i njima dati određene poticaje. Poticaje da bi uložili u nove tehnologije. E, kažemo da je plavo gospodarstvo važna tema za evropske institucije. Dakle, iznimno je važno da se svi zajedno pozabavimo tom temom. Međutim, istovremeno e, svjestan sam povijesnog trenutka, u ovom trenutku se događaju povijesne stvari u Italiji, jer nam Kina nudi takozvanu inicijativu jedan put, jedan pojas. E, želim sve podsjetiti da je Kina u prošlom desetljeću pokazala cijelom svijetu da je doista velika tvornica sa niskim troškovima rada privukla je mnoga poduzeća e, sa zapada i uvela je ujedno i njihove tehnologije. Jednom kad smo osvojili taj know-how, tada su radili na kvaliteti svojih proizvoda i onda su ih predstavili svijetom sa novim tehnologijama koje su bile sofisticiranije od naših. 2014. su pokrenuli faraonski plan uložili su 120 milijardi kako bi e, stabilizirali svoju strukturu i kako bi potpisali u ovom trenutku samo 70 sporazuma, ali predviđaju 120 bilateralnih sporazuma kako bi realizirali put svile s jedne strane i s druge strane e, jedan pojas, jedan put e, i doista Postoje države koje su potpisale ugovore s Kinom, a to će značiti gubitak konkurentnosti u našim državama. Na taj način ćemo snažno oslabiti sve aktivnosti koje je Europska unija radila na razvoju plavoga gospodarstva. I nije slučajno što se u ovom trenutku Grčka, žao mi je reći, Grčka odlučila Pirejsku luku, luku koja je ulaz u Europu dati Kini. Mislim da će to utjecati i na određene političke odluke. I nije slučajno da su neke države koje su u prvom trenutku s entuzijazmom pristupili ovom projektu, a to su Pakistan, Sjela Leone, Malezija, Mijanmar i Bangladeš, oni su otkazali e, svoje obaveze zato što su se bojali da će se strašno morati zadužiti zbog ovih infrastrukturnih projekata. Dakle, danas se jako puno u Italiji govori o troškovnoj analizi. Međutim, te su države okrenule leđa putu svile. Zaključujući, budući da sam evropljanin, želim reći da bi Europa trebala ostati ujedinjena kako bi imala političku snagu da završi sve aktivnosti koje su nužne i da izbori odlučujuće bitke u sektoru plavog gospodarstva. Hvala. Hvala vam. Hvala svima koji su uzeli riječ u ovom panelu. Ja ću sada otvoriti raspravu. Imamo mogućnosti za pitanja i odgovore. Doista sam loše predsjedao, nisam dobro upravljao vremenom. Nemamo više previše vremena. Ali evo, tko želi intervenirati, neka jednostavno digne ruku. Ono što vas molim je da postavljate pitanja koja su vrlo, vrlo kratka vrlo kratka pitanja. E, recite samo kratko tko ste i kojem od panelista postavljate vaše pitanje. Dakle, prije nego što otvorim raspravu, e, riječ ima Giuseppe Schianti iz... Hvala. Hvala predsjedatelju. Dobar dan svima, pogotovo mladima i hvala predsjedniku Tajaniju na organizaciju. Zovem se Giuseppe Šonti, bio, bivši e, sam profesor, profesor bio je e, istraživanja e, riba kao alternativa mesu na tržištu. Radi se o trendu smanjenja životinske hrane i životinske prehrane izvješća Ujedinjenih naroda govori o zabrinjavajućim rezultatima za sve nas. Čini se da smo na krivom putu i da nećemo moći zaštititi naše oceane. E, gubimo bioraznolikost, preveliki izlov, mikroplastika, kontaminacija. Dakle, radi se o tome da ćemo uskoro e, imati 10 milijardi ljudi. E, ljudi u našoj generaciji će 2090. biti izloženi velikim odgovornostima, ali imamo i jako puno mogućnosti. Sretni smo jer će nas se sjećati kao prva generacija koja je preokrenula trend klimatskih e, promjena. Evo čak nas i mladi potiču na aktivnosti prije nego što nas bude 10 milijardi. Trebamo ulagati u tehnologije za bolje upravljanje našim oceanskim resursima. U Europi imamo i znanja i mogućnosti da to provedemo i spasimo oceane. Smatrate li da Europska unija može doista biti vodeća snaga u svemu tome. Sretni smo, djelujemo danas. Muchas gracias. Vamos a ir acumulando algunas de las preguntas de bloques de Hvala lijepa. Dakle, idemo u blokovima po tri. Ja ne znam imena svi u vas, pa vas lijepo molim da se predstavite. Sjajna je ovo konferencija. Mislim da trebamo govoriti i o i o kisiku kao i o ugljiku. Oceani doista mogu pomoći zato što nam trebaju zbog kisika i nemamo više vremena za velika istraživanja. Hvala. 248. Hvala lijepa. Idemo dalje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 smeća ili otpada koje završavaju u našim morima. Ribari su stradavali, ribe stradavaju, imamo više od 600 incidenata u Danskoj. E, Danska imaju tak, danski ribari imaju na svojim brodovima protuotrove, kit za spašavanje. Dakle, doista se radi o velikom problemu zato što ribolovci stradavaju na svom poslu. U Finskoj eh, smo također imali velikih problema zbog Sjevernog toka 2 koji će prolaziti tuda. E, što se tiče toksičnih tvari, toksične tvari se također nalaze u e, Jadranskom moru. Japanci su sada sami izmislili neku tehniku koja uništava njihovo vlastito onečišćenje. Da ne govorimo o Sjedinjenim državama ili o švicarskim jezerima. Radi se o njihovim problemima, pa neka oni rješavaju svoje probleme. No, mislim da se Europa ipak treba pokrenuti ukoliko se želimo spasiti. Imamo je studiju instituta iz Moskve koji kaže da ukoliko samo e, desetak postotka ovog otpada bude i dalje dolazilo u more, može to jednostavno ubiti Baltičko more. Što ćemo učiniti? Hoćemo li pozvati Amerikance? E, ne, ne znam. Idemo, idemo dalje. Nemojmo postavljati šest pitanja, nemojmo previše govoriti jer nećemo imati vremena za odgovore. Tko će odgovoriti? Izvolite, Mačado. Thank you, eh, Gabriela. Hvala. Najprije nešto o prvom pitanju. Da, u komisiji već radimo na tome u okviru programa Obzor 2020. Istražujemo oceane i mogu vam posamo ponoviti ono što smo već čuli na samom otvaranju ove konferencije. U novom obzoru Europa predvidjeli smo povećanje proračunskih sredstava. Prema tome, postavili smo cilj e, rada na oceanima. To će biti po prvi puta napravljeno tako i možemo zahvaliti povjerenicima Moadasu i Veli koji su se udružili, a čuti ćete i gospodina Pakea, mog kolegu, koji će vam kasnije o tome moći nešto više i reći. Ovo je prvi put da imamo istraživački program koji je u cijelom svijetu prepoznat kao velik istraživački projekt s ciljem istraživanja oceana. Hvala. Ima li komentara? Ja bih govorio gospodinu koji je sada govorio. Govorili ste o otrovnim emisijama. E, ima i više od toga u oceanima. imamo nuklearne ostatke i otpad. U mojoj zemlji, u Portugalu, sada počinjemo otkrivati boce sa e, toksičnim tvarnima koje dolaze e, iz nuklearnih e, centrala. O tome smo govorili ovdje u parlamentu nekoliko puta to nije samo Pacifik, radi se o našim obalama, evropskim obalama. I tu imamo ozbiljnim problema. A e, ne smijemo se zaostaviti samo na ovim emisijama. Marija Manataki. Želim samo reći da je Gospodin koji je malo prije govorio u pravu. Nemamo dovoljno znanstvenih podataka koji mogu povezati klimatske promjene sa stanjem u dubokom moru. Imamo istraživanja o acidifikaciji, mangrovima, koralnim grebenima i tako dalje, ali nemamo znanstvene podatke o dubokom moru i morskom dnu. Dakle, kada bismo imali i takve podatke, mogli bismo imati i argumentaciju za nove ugovore. Nadamo se da će sve učilišta i istraživački centri preuzeti inicijativu i raditi na onome što je Joao zatražio. Hvala. I ja bih htjela govoriti o toksičnim tvarima ja dolazim iz Šlesvih Holštajna i o tome razgovaramo u, u, u, u okviru regionalne politike i u našem parlamentu. Ja imam sjedu kostu, dakle o tome govorimo već dugo. E, bez obzira na to kako je e, veliki problem jedan odjel ga prebacuje na drugi odjel ili ministarstvo i nitko nema za to novaca, a svi e, jako viču e, da moramo smislenije izdavati novac. Slažem se, to moramo hitno napraviti. Moramo za ribarstvo imati smislene e, zakone kako se ribe više ne bi trovale. Nemamo više vremena za pitanja i odgovore jer smo e, odužili. Moramo isprazniti dvoranu za panel 2 za čista i zdrava mora. Hvala vam lijepa na sudjelovanju u prvom panelu. May I invite speakers for... Pa- Pozivam govornike panela 2 za uh, rostrum da dođu za stol predsjednički. Izvolite. Hello everyone. Dobar dan svima. Pozivam vas na početak drugog panela. Zauzmite svoja mjesta. Nažalost, dosta kasnimo s rasporedom. Morat ćemo uskoro pozdraviti predsjednika Tajanina koji bi u 16 sati i 45 minuta trebao održati svoje izlaganje. U međuvremenu da se predstavim. Ja sam Adina Joana Valean, predsjedateljica odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Zadovoljstvo mi je predsjedati ovim panelom. Tu su predstavnici Europske komisije, zastupnici i zastupnice te stručnjaci. Naslov našeg panela je Zdravi i čisti oceani i mora. Uvodne napomene ću održati ja, a zatim ćemo imati osobu iz glavne uprave za istraživanje inovacije, Žana Rik Pake. Zatim će govoriti Žana Drake, zamjenica glavne, e, glavnog direktora e, za okoliš u glavnoj upravi za okoliš. Želim sada iskoristiti prigodu kako bih zahvalila zastupnicima i zastupnicama u ovom parlamentu što su doprinijeli održivosti mora i oceana. Zahvaljujem i svim važnim dionicima, a nažalost nećemo imati mnogo vremena na raspolaganju za pravi dijalog. Sada nekoliko riječi u svojstvu predsjedateljice. Svi mi znamo da oceani čine 70% površine zemlje i da morski prostor čini više od 50% teritorija EU-a. Iz mora dobivamo hranu, energiju, lijekove i slično, ali to je samo pola priče jer oceani reguliraju klimu, pružaju nam pola kisika i smanjuju emisije ugljika. Ono što nam oceani nude ključno je za preživljavanje ljudske vrste. Aktivnosti ljudi negativno utječu na ekosustave u oceanima i morima te dovode do acidifikacije, prekomjernog izlovljavanja, onečišćenja pomorskog otpada, uništavanja staništa i životinskih i biljnih vrsta. Zbog svega ovog radi se na velikom broju normi, standarda i dokumenata. Mi u odboru za okoliš neprestano radimo na tome da se podigne razina ambicija Kolege i kolegice koji će nakon mene uzeti riječ govorit će o tome što je parlament učinio kako bi se poboljšali propisi i poboljšao status oceana i mora. Međutim, propisi su tek prvi ključni korak. Što se tiče općeg zakonodavstva, e, okvirna direktiva EU-a stupila je na snagu prije 11 godina i postavila si za cilj osiguravanje dobrog okolišnog statusa svih morskih voda do 2020. godine. Na razini Ujedinjenih naroda održivi cilj broj 14 je održivo korištenje resursa oceana i mora i održivi razvoj, što je nešto što je postavljeno za cilj održivog razvoja do 2030. godine. Kako bismo to i postigli, moramo biti svjesni da vremena nema puno. Prošle godine u izvješću Europske komisije o programima i mjerama država članica prema okvirnoj direktivi izvlači sljedeći zaključak. Države članice su učinile mnogo kako bi izradile svoje programe mjera. Ipak procjena pokazuje i sljedeće. Nije sve pokriveno dostatno i nemaju sve države članice sve mjere. Postoje različite razine ambicija po državama članicama, a postizanje dobrog ekološkog statusa za svih 11 opisnika iz direktive ipak ostaje prilično upitnim. Što se tiče stanja mora u Europi 2017. godine, možemo reći da postoji cijeli niz propisa koji su rezultirali pozitivnim e, pomacima. Međutim, pritisci na mora i oceane su sve veći i veći. U strategiji za bio raznolikost, možemo vidjeti da iako se postiže napredak na brojnim područjima, još mnogo toga preostaje za učiniti. Europska unija čini sve kako bi doprinjela održivom cilju broj 14 i zaštitila zaštićena pomorska područja u europskim morima. Što se tiče pomorskog otpada, prvi opisnik je sastavljen 1988. godine. Od tada je plastično onečišćenje mora zauzelo takve um, razmjere da ćemo imati uskoro 2050. godine konkretno više plastike nego ribe u morima. EU ima cijeli niz e, instrumenata, tu su propisi, e, uredbe, e, lučki objekti i tako dalje kako bi se stanje popravilo. Odbor i parlament su predani tome da se stanje postavi, e, pro, e, popravi, a imamo i ciljeve za reciklažu ambalaže. I odnedavno imamo direktivu o plastici za jednokratnu uporabu. Ona je donesena prošle godine i sada imamo stroža pravila za takvu vrstu plastičnih proizvoda, čime možemo e, smanjiti količinu plastika po plažama u Europi. Što se tiče jednokratne plastike, za nju postoje alternativna rješenja. Uz to uvešćemo konkretne mjere kako bi se smanjilo korištenje drugih vrsta plastičnih proizvoda za koje još uvijek nemamo alternativna rješenja. Dakle, vrlo je jasno da oceani zaslužuju bolju njegu, bolje upravljanje, a to možemo postići samo snažnom međunarodnom suradnjom. Mi u potpunosti podržavamo međunarodne pravno obvezujuće instrumente za zaštitu pomorske bioraznolikosti u područjima izvan nacionalne jurisdikcije, kao što je to putem konvencije UNCLOS. To je sve obveza koju treba preuzeti na svim razinama, od UN-a do pojedinačnog potrošača. Eto, to bi bile moje uvodne napomene, a sada mi je zadovoljstvo dati riječ gospodinu Pakeu koji e, nam dolazi kao glavni direktor opće uprave za istraživanje inovacije. Gospodine Pake, izvolite. Thank you very much, um, dear Gesine Thank you very much also for the invitation hvala. E, hvala vam na pozivu da poslije podne govorim o ovom skupu. Povjerenike smo već čuli, a ja ću reći nekoliko riječi o istraživanju oceana i morskog otpada. Reći ćemo nešto o budućnosti i o sljedećem okvirnom programu Obzor Europa. Kao što smo ranije danas već čuli, a to ćete čuti i od gospođe Valean i od ostalih panelista, naši se oceani stuboko mijenjaju u svim aspektima. Mijenjaju i vrijeme koje se danas sve češće pojavljuje u ekstremnom obliku, u obliku oluja, nepredvidivih događanja i tako dalje. Ako danas pogledamo i stanje u Mozambiku, vidimo da su vremenske prilike ekstremne i da tako nešto još nismo vidjeli. Vrijeme i oceani se očito mijenjaju. Što se tiče kisika u oceanima, oceani stvaraju kisik koji dišemo, no i to se mijenja. Oceani upravljaju i na e, utječu i na prehrambeni lanac. Jednako tako e, ublažavaju posljedice e, ugljika. Međutim, imamo acidifikaciju, imamo topljenje leda i imamo novu stvarnost za koju osmišljavamo mjere ublažavanja, ali tek ih trebamo poduzeti. 2016. godine smo imali 20 cm višu prosječnu razinu mora nego prije 100 godina, a očekujemo novih 60 cm do kraja stoljeća. Danas e, oceani čine najbogatiji izvor e, bioraznolikosti, no i to se mijenja. Oceani kao genom ovog planeta se mijenjaju i sve čemu svjedočimo to jasno pokazuje. Zbog toga sada treba krenuti s inovacijama. Imamo plavu bioekonomiju u procvatu, radimo na energetici, materijalima na području poljoprivrede i bioproizvoda, što će sve doprinijeti ciljevima kružnog gospodarstva. No, budući da se oceani tako snažno mijenjaju, a pritom su vrlo važni za sudbinu čovječanstva, postavljamo si pitanje znamo li dovoljno i razumijemo li dovoljno o oceanima i morima. Naša dosadašnja rasprava jasno pokazuje da to ipak nije slučaj budući da očekujemo još gore promjene do 2030. godine. Ovo je posljednja prilika čovječanstvu da nešto učini. Paradoks u kojem se nalazimo je to da poznajemo i svemir i solarni sustav mnogo bolje od morskog dna te ga trebamo kartografski opisati. Mnogo toga se čini, ali mnogo toga još i treba učiniti. Zbog toga u obzoru Europa postavljamo oceane kao strateško područje za rad EU-a i očuvanje prirodnih resursa, što nećemo činiti u izolaciji, jer to programom niti ne bismo mogli, već želimo ostvariti ključan doprinos putem svog programa. Već smo danas čuli da će europske institucije raditi na projektima istraživanja. Jedan od tih projekata bit će vezan uz oceane i e, morsku razinu. To je nešto što je sada prekretnica. U centar interesa bit će stavljeni oceani. S time će građani biti um, upoznati, o tome će se raspravljati, a nadamo se da će Europa definirati i to na koji način Europa, njeni građani i svi važni dionici žele raditi na oceanu. Dakle, misija je nešto što će postaviti e, jasne ciljeve i rokove za provedbu kako bismo bili sigurni da se sve zaista postigne. Nakon rješavanja prvih koraka misija će se preusmjeriti na istraživanja i nećemo se više oslanjati samo na program za istraživanja obzora Europa, već ćemo se e, pokušati povezati putem nacionalnih programa i privatnih e, istraživačih centara te poslovnog sektora. Želimo da se uključe svi akteri. Te misije i projekti mogu imati još svrsishodnije rezultate ako ih povežemo sa onime o čemu je gospođa Valean govorila, a to su politike za oceane. Istraživanjem se ne mijenja stanje na terenu, mijenja se putem politika a one se temelje na saznanjima istraživanja i rješenjima koja promiču različita rješenja do kojih e, dolaze projekti. Dakle, ta politika je ono što je najvažnije u misijama i to bi trebalo biti nešto na temelju čega ćemo riješiti izazove s kojima se oceani suočavaju. Dakle, krećemo sa obzorom Europa. Kao što je Carlos rekao, nadamo se da ćemo završiti sa planom u sljedećih nekoliko sati, a onda će se povezati svi dionici na razini Europe udružit će se razgovarati o prioritetima za obzor Europa u sljedećih nekoliko godina, a onda kad 2021. krenemo s radom, možemo krenuti s provedbom. Europa jest pomorski kontinent i ima 68 tisuća e, obale, tri puta više od Rusije, dva puta više od SAD-a. Prema tome, naša je budućnost vezana uz Europsku uniju oceana i mora. Nadamo se da ćemo imati ambicioznije javne politike kako bi oceani ostali središnjim dijelom našeg okoliša. Hvala. Okay, okay, understood. Um, okay, thank you very much, Hvala lijepa, gospodine Drake. Sada mi je zadovoljstvo dati riječ gospođi Drake Hvala lijepa gospođo Valijan, zahvaljujem na ovoj prilici. Naša planeta je pokrivena u, najviše morskom vodom. Stoga je e, more neophodno za život na e, zemlji. To su mnogi govornici rekli. I upravo je to ponovio i Jean-Éric. Danas smo e, ovdje da sagledamo situaciju što mi kao Evropska unija doprinosimo morima i što moramo učiniti za očuvanje mora. Mm, morska hrana e, je velik dio ljudske aktivnosti, daje nam resurse, e, hranu koju trebamo svakog dana. Ljudske aktivnosti, ribarstvo, brodarstvo, poljoprivreda, energetika i tako dalje vrše pritisak na morski život, na habitete i ugrožavaju primordijalnu funkciju, to jest održavanje života na našoj planeti. Često se ponosimo našim ambicioznim okvirom. On jeste ambiciozan, holističan je, zaštićuje, ali mora biti i primjenjiv naši okolišni propisi e, moraju se pretočiti u strateški pristup kako bismo zaštitili e, e, more. To još nije savršeno, ali zahvaljujući tome države članice sve više napreduju u postizavanju ovih ciljeva. Postaju strateški u postizanju tih ciljeva. Države članice moraju e, postići dobar okolišni status, što znači i, čista i zdrava mora do 2050. Kad e, pogledate e, što se događa u državama članicama, vidimo da se mora više učiniti. Status quo nije dobar u bilo kojoj državi to isto tako održava globalnu sliku oceana pod e, ogromnim pritiskom. To, to je naravno problem provedbe. To je komisija istakla u nizu izvještaja. Ali to uzrok toga su i drugi faktori. A drugi faktori su, na primjer, e, to da trebamo bolje upravljanje Evropske unije kako bismo postigli e, nešto na terenu. Dati ću primjer plastike za jednokratnu upotrebnu. E, već je netko govorio o upravljanju. To moramo uzeti u, u obzir, ali o tome neću govoriti. Regionalna suradnja je naravno ključna kad govorimo o morima kad govorimo o zagađenju ili gubitku bioraznolikosti. Mi e, smo e, oni koji su počinili invaziju na mora, uništili habitate. Ali moramo zaštititi mora i vrste, moramo obnoviti e, riblje stokove, moramo zaštititi one vrste koje su ugrožene. Svakako je zato dobro da proglasimo zaštićena morska područja. Zahvaljujući europskim propisima sada imamo 11% naših mora koje su pokrivena ovim e, zaštićenim područjima, a u usporedi toga na svijetu ih ima 7%. Moramo imati planove upravljanja kako bismo e, postigli i ekološke i ekonomske koristi. Morski otpad je e, jedan od najboljih primjera naše neučinkovitosti. Mi zagađujemo naše obale umjesto da ih uključujemo u naše gospodarstvo. Politika za e, zaštitu morskog i obalnog okolišta je solidna e, osnova za borbu e, protiv zagađenja plastikom mora. Moramo više činiti. Moramo imati inicijative koje će e, osigurati kvalitetno recikliranje plastike. Tu imamo zakonodavstvo o jednokratnoj upotrebi, zabrani zagađenja plaža, Moramo se baviti svom mikroplastikom, poboljšati e, pravila o prihvatnim uređajima u lukama. E, mnogi su govornici to spominjali, ali imamo i praznina u našem znanju o ribarstvu, o otpadu, buki u moru, e, morskom dnu, ali i o inovacijama ne znamo dovoljno. Eh, akvakultura također mora biti bolje proučena i zaštićena. Eh, ohrabrujuće jeste da je toliko već napravljeno za mora i oceane, ali moramo biti svjesni da se mnogo toga još mora učiniti. Mi moramo eh, osvješćivati ljude i o koristima i opasnostima. Moramo zajedno gledati kako zaštititi oceane, kako bismo ih sačuvali i mogli zajedno iskorištavati. Hvala lijepa na pažnji. Hvala lijepa, a sada mi je zadovoljstvo e, da pozovem e, predsjednika parlamenta, gospodina Tajanija, da nam se obrati. Evo, Moramo se malo pomaknuti sa ovih stolica, vratit ćemo se. pomeriggio Dobar dan svima. Dobrodošli svi u vječnicu Europskog parlamenta. Kao prvo, hvala Žezin Meissner, posebna izaslanica našeg parlamenta, dakle i moja osobna izaslanica za pomorska i morska pitanja. Pozdravljam isto tako povjerenicu Vela, E, Marović, predstavnika Europsko, Europske e, banke, gospodina Kadeka iz odbora PEH, Valeana e, odbora Envi, Henkela iz odbora ITRE. Veliko mi je zadovoljstvo u vječnici Europskog parlamenta pozdraviti više od tisuću građana, istraživača, znanstvenika, zakonodavaca te predstavnika civilnog društva i udruga. Od početka moga mandata organizirali smo 11 konferencija na visokoj razini koje su se bavile kulturnom baštinom, Afrikom i migracijom, sve do digitalne ere i čiste energije. Uključili smo građane, uključili smo poduzeća, radnike, udruge, institucije, istraživačke institute koji se bave ključnim temama za Europu i naše građane. Danas smo, smo se željeli posvetiti temi od najveće važnosti, a to je budućnost naših e, oceana. To je nešto što smo jako željeli i posebice je na tome inzistirala moja specijalna izaslanica koja se doista e, posvetila ovom, ovoj organizaciji i inzistirala govoreći moramo, moramo, moramo to učiniti prije europskih izbora. Ovo je prevažno i moramo na tomo inzistirati. Dakle, riječ je o borbi protiv klimatskih e, e, promjena i svega toga kako bismo garantirali budućnost našeg planeta moramo odgovorno upravljati i brzo djelovati. Primat Unije u politikama zaštite okoliša mora biti primjer svim globalnim akterima. Želimo razviti značajne sinergije između industrije i okoliša, udružujući društvenu odgovornost, inovaciju, rad i održivi razvoj. Prošlo smo tjedna u Strasburu izglasali važnu rezoluciju o klimi koja pozdravlja komunikaciju komisije pod nazivom Čisti planete za sve. Želimo napredno, moderno, konkurentno i klimatski neutralno gospodarstvo, podržavamo dekarbonizaciju, čije cilj je postići nultu stopu emisija stakleničkih plinova do 2050 pozivamo države članice da se angažiraju u postizanju tog cilja. Međutim, prepoznajemo i velike rizike koje donose klimatske promjene. Prema podacima Europske agencije za okoliš između 2010. i 2016. prosječni godišnji kubici Unije nastali zbog ekstremnih meteoroloških i klimatskih fenomena iznosile su oko 12,8 milijardi eura ne donesu li se nove mjere, a emisije ostanu visoke, godišnji troškovi Unije zbog poplova moglo bi dosegnuti tisuću milijardi eura do 2100. godine. Agencija osim toga smatra da će do 2030. godine 50 naseljenih područja Unija biti suočeni s nedostatkom vode. Zbog toga tražimo fond za pravednu energetsku tranziciju i uključivanje ekoloških tema u sve politike Unije, uključujući i onu trgovinski. Svi trgovinski sporazumi koje Unija potpisuje moraju biti posve usklađeni s Pariškim sporazumom kako bi poboljšali globalno djelovanje protiv klimatskih promjena i zajamčili ravnopravne uvjete našim poduzetnicima. Europski parlament smatra da se gospodarski napredak, globalna industrijska konkurentnost i klimatska politika uzajamno ojačavaju. Moramo više ulagati u industrijske inovacije, e, digitalne tehnologije, čiste tehnologije, u energetsku učinkovito, a sve kako bismo potaknuli rast, ojačali konkurentnost, promicali buduće kompetencije i stvorili milijune radnih mjesta ne možemo i dalje iskorištavati i onečišćavati oceane. Borili smo se da očuvanje i pametno iskorištavanje oceana uvrstimo u milenijske ciljeve UN-a. Među prvima smo prihvatili Pariški sporazum na UN-ovoj konferenciji u, o oceanima u lipnju prije dvije godine doprinijeli smo definiranju 19 ambicioznih ciljeva od smanjenja otpada u moru do reforme upravljanja oceanima. Mi radimo na usvajanju novih međunarodnih pravilnih instrumenata za morsku bioraznolikost i nezakoniti ribol. Želimo imati jedinstveni pravni okvir za sve djelatnosti koje se odnose na oceane. U oceanima je danas više od 150 milijuna tona plastike. Svake godine tome se pridoda novih 8 milijuna tona. Nastavimo li ovim ritmom, 2050. u morima će biti više plastike nego riba. To je šteta ne samo za okoliš, nego i za ekonomiju jer ugrožava turizam i ribarstveni sektor. 70% predmeta koji onečišćuju naša mora jesu od plastike za jednokratnu uporabu. I zbog toga je Europski parlament usvojio direktivu koja zabranjuje plastiku za jednokratnu uporabu do 2021. Prošle godine usvojili smo paket za kružno gospodarstvo koje mijenja način na koji proizvodimo. Dakle, potiče se recikliranje i ponovo uporabo komunalnog otpada i to je ključ održive budućnosti. Recikliranje jednog milijuna tona plastike je kao da sa cesta maknemo jedan milijun automobila. Na prošlom plenarnom zasjedanju u Strasburu usvojili smo direktivu koja više automatski ne naziva proizvođačem onog ribara koji na kopno iznese otpad koji mu se zapleo u mreži. Na taj način želimo izbjeći dilemu treba li plastiku opet baciti u more ili preuzeti troškove zbrinjavanja imamo mjeru koja potiče brodove da zbrinjavaju otpad na kopnu i jamči postojanje prikladnih uređaja za prikupljanje otpada u lukama. Nadam se da će države članice što prije ovu direktivu prenijeti u nacionalna zakonodavstva s otprilike 5,4 milijuna radnika i dodanom vrijednošću od oko 500 milijardi eura, godišnje, plavo gospodarstvo je neobično važan sektor u Europi. Neki sektori pokazuju još prostora za rast. Danas 75% vanjske trgovine i 37% trgovine unutar Unije se odvija morskim putem. Nužno je stoga raditi na učinkovitijem pomorskom prijevozu. Novi proračun Unije za 2021. 2027. mora predvidjeti mjere koje bi podoprle ovaj cilj. Čista mora i obale moraju biti pokretač europskog gospodarstva. Oni su jedinstven ekonomski, komercijalni i turistički resurs. Jedinstven na svijetu. Što se tiče ribarstvene industrije, ona opskrbljuje europske potrošače sa oko 6,5 milijuna tona ribe godišnje i trenutno zapošljava oko 350 tisuća europlja. Moramo i dalje podupirati ribarstveni sektor i to Europskim fondom za pomorstvo i ribolov. A želimo ujedno zadržati i vodstvo u održivom ribolovu. Zato smo tijekom ovog parlamentarnog saziva radili na uredbi o prikupljanju podataka i uredbi o vanjskoj floti. I za kraj. Mnoga su europska otkrića bila odlučujuća za zaštitu planeta. Recimo, biorazgradiva plastika, materijali koji se mogu reciklirati i tehnologije za smanjenje emisija. Programom Kopernik dobili smo nužne podatke za bolje razumijevanje našeg planeta i za bolje upravljanje okolišem u kojem živimo. Eto, to je svemirska politika koja nam omogućuje da obranimo našu prirodnu, prirodnu baštinu. Usluge Kopernika važan su resurs za upravljanje urbanim područjem, održivim razvojem i zaštitom prirode, regionalnim planiranjem, poljoprivredom, ribolovom, zdravljem, civilnom zaštitom, infrastrukturom, prijevozom i turizmom. Iz tih razloga Europski parlament traži da se više ulaže u inovacije i istraživanje. U komisijnom prijedlogu postoji povećanje u paketu obzor 2020, a to je obzor Europa. Međutim, mi želimo povećati ambicije. Dakle, mi tražimo dane povećanje koje se pridružuje povećanju koje predlaže komisije. Dakle, tražili smo 50% povećanje sredstava iz programa obzora do svote od 120 milijardi eura. Tražimo isto tako da barem 30% akcija predviđenih u sljedećem proračunu i 30% programa obzor ode na mjere za održivost kako bismo bolje iskoristili ekonomiju razmjera i dodanu europsku vrijednost, moramo imati zajedničke resurse na razini izazova s kojima se suočavamo. A države članice moraju tome dati svoj doprinos. Ne mogu se više skrivati i govoriti ma kriva je Europa. Dakle, država države članice moraju sudjelovati u utakmici. Zaštita okoliša, istraživanje, industrija, sve je to međusobno povezano. Stalan dijalektični odnos između sveučilišta, istraživačkih centara, udruga i poduzeća ključ je za uspješnu vezu okoliša i inovativnog i konkurentnog gospodarstva. Mi želimo Europu koja je prijateljica oceana. Moramo nastaviti tim putem. Kako? kroz ekološku diplomaciju, kao što smo učinili u prosincu u Katovicama na kopu 24, tako i konkretnim obvezama. Zato ste nam potrebni svi vi, to je izazov s kojim se moramo zajedno suočiti, koji moramo zajedno svladavati. Dakle, zahvaljujem u svoje ime, u ime ovog parlamenta, svima vama. A moja je zadeća da da u vašem radu imate potpunu podršku ovog parlamenta. Hvala vam. <laughs> Okay, then. Pa- Nastavimo sa drugim panelom. Sada ćemo čuti e, zamjenika direktora e, odbora NV, gospođu Drej. Nju smo joj čuli. Sljedeći govornici su članovi Europskog parlamenta koji se bave ovom temom. Počet ću sa gospodinom Markom Demesmekorom. Ali vas molim da se e, ograničite na tri minute. To je zahtjev e, organizacije ovog panela. Hvala. E, potrudit ću se. Dobar dan svima. Ja sam Mark Demesmaker, ja sam zastupnik za klub ECR. Zadovoljstvo je da mogu s vama razmijeniti neka iskustva u, stečena u ovom sazivu. Bavim se kružnom ekonomijom e, kao e, e, i plastikom za jednokratnu upotrebu. Plastika je vrlo dragocjen materijal, ima mjesto u našem društvu, ali način na koji je proizvodimo i koristimo je nepriuštiv i neodrživ. E, Usto, to e, sakupljanje plastike za recikliranje je ograničeno samo 5% vrijednosti e, ambalaže od plastike ostaje u našem gospodarstvu znači da se 95% baca upravljanje plastikom na održiv i odgovoran način u cijelom vrijednosnom lancu je važno to nas mora potaći na nove e, modele proizvodnje, na bolja rješenja, a to zahtjeva zajednička rješenja i angažiranje e, dion, dionika. Na sljedećoj plenarki u Strasboru ćemo imati šansu da zaista nešto učinimo. E, vidjet ćemo što će biti ishod trijaloga o jednom, jednokratnoj, platiti e, za jednokratnu upotrebu. A, a i povjerenik Vela će o tome govoriti. O, ovaj, ovo zakonodavstvo je e, od ključne važnosti za cirkularnu ekonomiju, ali je to važno isto za sprječavanje bacanja otpada u more. Europska unija u tome mora voditi. Otpad i plastika su e, vrlo e, opasni za budućnost naših mora. Moramo izbjeći e, da imamo više plastike u moru nego ribe u budućnosti. Paket se fokusira na najčešće plastične proizvode koji se nalaze na našim plažama. Parlament je zadovoljan da će Eh, za se zabraniti okso eh, eh, razgradive plastike. Problem s tom plastikom je da se ona raspada na mikroplastiku i koja je vrlo opasna. I to je vrlo važan zadatak za parlament da to zabrani. Moramo smanjiti upotrebu plastične ambalaže, čaša i tako dalje za jednokratnu upotrebu. Moramo čistiti naše obole, moramo učiniti korake napred. Moramo i također e, prikupljati e, plastične boce. 90% je plan e, sakupljanja za sljedećih nekoliko godina da se sakupi 90% te plastike Usto e, parlament je uspio uvjeriti države članice da do 2030. E, se sve boce moraju sastojati od 30% e, reciklažnog materijala. Filteri su također vrlo, sačinjavaju velik dio otpada i to Eh, jedan takav filter cigarete može eh, zagaditi 500 litara vode. Eh, proizvođači to, tih filtera će morati plaćati za prikupljanje tog otpada. To, to je ovaj, važan politički trenutak za nas. Moramo transformirati naše društvo E, kretati se prema kružnoj ekonomiji. Moramo e, provesti naše direktive i uredbi. E, moramo ove pustinje pretvoriti u zlatne rudnike. A plastičnu juhu moramo pretvoriti u plava polja. E, gospodin Ricardo serao Santoš, e, član odbora za ribarstvo. E, gospodin Demes Makar mi je obećao da će se držati tri minute, ali je to daleko premašio. Molim da se držite ograničenja u vremenu. Hvala lijepa. Pred 20 godina portugalski romanopisac i pjesnik je počeo jedan festival riječima prevešću njegovo riječi. Ne možemo podijeliti mora. Govorit ću portugalski sada. Evo, pripremite se, metnite slušalice. Homo sapiens e, stalno napreduje Eh, razvija se sve brže i on zadire u geologiju planeta. Desetljeća ubrzanog rasta industrijskog razvoja su doveli do, do toga da smo eh, premašili granice našeg planeta, da E, mora i oceani su stabilizirajući momenti. Međutim, oni su od danas ugroženi. Isto vrijedi i za ribarstvo e, koje e, sve više osiromašuje more. Mm, od sve te, svih tih aktivnosti mora trpe tu e, imamo i druga djelovanja koja e, dovode do, toga da imamo mrtve zone u oceanima e, mm, naravno mnogo od toga su regionalni problemi međutim cijeli ovaj izazov je globalni izazov djelovanje ljudske aktivnosti na planet je nešto što nema granica bilo da se e, radi o teritorijalnim vodama ili e, otvorenom moru, moramo prikupljati e, znanstvena saznanja kako bismo upravljali morima. Imamo koordinirane programe ne samo da bolje razumijemo mora, već i da možemo bolje djelovati. To je vrlo ozbiljan izazov. I tu se e, imamo e, posla sa e, raznim zemljama, zemlje na raznim stupnjevima razvoja. I stoga moramo doći do novih postupaka. Stoga trebamo stalno pratiti razvoj događaja. Moramo također se fokusirati na obrazovanje. Moramo osigurati e, novim naraštajima da mogu koristiti i živjeti na ovom planetu. To mora funkcionirati. Nemamo drugih vremenskih zona u koje možemo pobjeći. To je kriminalno djelovanje koje može dovesti do genocida na Pacifiku, a zatim i na cijelom planetu tu imamo e, mnogo etičkih faktora, pa se sada ljudi e, mobiliziraju za zaštitu oceana. Hvala lijepa. E, hvala što ste se držali određenog vremena. A sada Klaudija Monteiro de Aguiar, članica Trana. Hvala lijepa, pozdravljam sve i mm, kolege i kolegice ovdje. Moram se ograničiti na tri minute, ali bih željela pozdraviti Gezinu Meissner i e, zahvaliti na sve onom što je učinila za mora u ovom sazivu i gospodinu Santošu bih htjela e, zahvaliti. Bez obzira na političke razlike među nama, e, mislim da svima nama ova agenda za mora i oceane e, svima leži na srcu. Oceani su u središtu ove agende. Mora su sada u međunarodnom fokusu mora su od globalne koristi. Znamo da moramo djelovati. E, pred nama su veliki izazovi koje moramo savladati. Svi ovi aktivisti, na primjer David Attenborough u koji kog gledamo na programu BBC-a e, Plavo, e, Plavi svijet, Blue World, svi oni doprinose e, našem djelovanju za zaštitu mora. Ali e, ostaje nam mnogo posla. Moramo e, provoditi dugoročne mjere na području ribarstva i zaštiti klime to jest borbi protiv klimatskih e, promjena. Moramo razvijati plavu ekonomiju. Moramo, međutim, i dalje istraživati, prikupljati znanstvena saznanja o, stanju mora i oceana u Europi. Moramo iskoristiti potencijal mora, razvijati ga i e, nastaviti cijeli ovaj proces. Potrebni smo svi mi. E, svi zajedno moramo savladavati ove izazove. E, želimo zamijeniti konvencionalna goriva novim izvorima energije. Tu moramo djelovati e, zajedno, svi sektori i područja moraju surađivati. Ova politika mora e, se držati ovih načela koja sam spomenula. E, govorila bih i o rubnim područjima i najudaljenijim područjima svi mi moramo s njima zajedno se boriti protiv e, utjecaja klimatskih promjena na e, njihova područja. E, moramo se boriti za preživljavanje vrsta. Moramo se boriti protiv nestajanja bioraznolikosti. U Portugalu ćemo na Maderi vjerojatno osnovati još jedan centar za ove aktivnosti. Moramo surađivati sa svim organizacijama, s mladim ljudima e, e, čija budućnost ovisi o zdravim e, i čistim morima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada ćemo eh, saslušati neke važne dionike. Počet ću sa eh, gospodinom Tijakom eh, Pita Ekunja, predsjednikom Oceano Azul Foundation. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavateljice, poštovani zastupnici, povjerenice Vela, e, dame i gospodo. E, sustav oceana je najkritičniji sustav na našem planetu. Međutim, stoljeće djelovanja čovjeka oslabljuje njegove funkcije, između ostalog sposobnost da održava bioraznolikost ili proizvodi kisik, kao što je već spomenuto. Posljedično, ocean se mijenja u kemijskom i biološkom sastavu, a to ga dovodi u duboku krizu. Mi je još uvijek e, dovoljno ne razumijemo niti percipiramo. Međunarodna zajednica ne iznalazi rješenja za taj problem. 2020. godina postaće godina ne, ne e, uspjeha, nego ja bih, rekla, e, e, ja bih rekao godina nezadovoljstva. Taj negativni osjećaj posebice jak među mladima koji smo mogli i, i vidjeti i čuti od predstavnika mladih. Treba djelovati. Ujedinjene nacije trenutačno razgovaraju o organizaciji između Portugala i Kenije, a o novoj konferenciji u kojoj bismo se bavili implementacijom cilja održivog razvoja 14. No to neće biti kraj našeg e, djelovanja jer se ti svi problemi neće time riješiti. Pitanja i problemi su međusobno povezani, klimatske promjene, oceani ili naš model ekonomskog razvoja koji ovisi o ekstrakciji prirodnih resursa planeta ili negativnih učinaka koji taj model ima na oceana članice Ujedinjenih naroda imaju mogućnost usvojiti značajan poziv na djelovanje za sve, ali civilno društvo ima i svoju odgovornost. Mi do toga držimo. Naša fundacija radi na tom. Mi e, provodimo održivene ribarske e, prakse, podržavamo uvođenje plavog gospodarstva regionalna vlada Azora zajedno sa našom e, zakladom e, prije dvije godine, prije dva mjeseca je odlučila da 15% e, tog dijela bude proglašeno morskim zaštićenim područjem. Dakle, 5% cjelokupnog područja ove vrste u, u Europskoj uniji. To je vrlo odvažna odluka. Odluka koja je važna ne samo za arhipelag i Portugal, nego i za cijeli Atlantski ocean u njegovom sjevernom dijelu. Naša zaklada ne smatra da ćemo naše ciljeve moći pomoći samo očuvanjem oceana. Mi moramo raditi i s gospodarstvom jer naš gospodarski model nije kompatibilan sa održivošću našeg planeta. Mi moramo promijeniti taj model, a to znači da moramo početi gledati na prirodu kao na naš pravi kapital, kapital za ljudska društva. Ako priroda postana kapital, onda će, e, će se na to gledati drugačije. Gledat ćemo na to kao na dobro ulaganje. Što znači da će se njime moći na neki način e, trgovati poput recimo obveznica sa Šejšela čime se zapravo štite morska zaštićena područja. I u tom kontekstu slično kao što je Unija učinila sa svojom energetskom politikom, postoji područje za razvoj oceana, odnosno poduzeća koji podržavaju održive oceane. Što više odugovlačeno, to će promjena biti radikalnija mladi naraštaji pokazuju da im nedostaje strpljenja. Mnogo toga ovisi o onima koji kreiraju politike, a oni ne djeluju dovoljno, dovoljno brzo. oni ne svačaju kolika opasnost e, prijeti koraljima, koliko prijeti drugim staništima. Sve to dovodi do propadanja okoliša a to nas može dovodi do začaranog kruga gdje propadanje okoliša dovodi do novih ekonomskih kriza. Hvala vam najljepše. Thank you very much. Now I turn to... Hvala lijepa. Dr. Vladimir Jabinem, izvršni tajnik Oceanografske komisije u UNESCO-u. Izvolite. Hvala. Najprije lijep pozdrav u ime glavne direktorice UNESCO-a. Želim se nadovezati na ono što je rečeno. Ništa neću ponavljati. Globalna dimenzija UN-a i e, znanost u budućnosti oceana će biti moje teme, ali obratit ću se i mladima. Mislim da je zaista divna profesija raditi na oceanima i znanošću vezanom uz oceane. Mislim da će to biti visoko zapošljiva radna mjesta. Što se tiče UNESCO, imamo vodeću ulogu u e, oceanskoj znanosti na globalnoj razini putem UN-a, ali Europa je vodeća sila na razini znanosti. Imamo tri područja koja su tu najistaknutija, a to su SAD, Europa i Sjeverni Pacifik. S Europom smo se svrsishodno povezali. Želim isto tako istaknuti i Eurogus, observacijski sustav Europe, te vodeću ulogu baza podataka poput Emogneta u Europi. I imamo izvrsnu suradnju sa glavnom upravom Mare i Europskom komisiji na području globalnih projekata koji se tiču mora i oceana. Želimo jednu trećinu isključivih gospodarskih pojaseva do 2030. godine pokriti sa posebnim prostornim planovima e, za pomorska područja. Kroz istraživanje i inovacije također ćemo doprinijeti kroz obzor Europa, a posebno je obećavajuće područje obzervacija. Što je najvažnije za znanost? Na temelju analiza koje smo nedavno proveli možemo reći da imamo znanstvene podatke o oceanima i o utjecaju na čovječanstvo. Mi znamo koliko oceani mogu apsorbirati ugljičnog dioksida i topline i koliko kisika proizvode. Ipak još uvijek nismo u mogućnosti predložiti dobra rješenja. Situacija nas podsjeća na ono što se događalo na području klimatskih promjena prije nekog vremena. Znanstvene podatke smo imali, ali nismo imali suglasje i zajedničku aktivnost. Sada to trebamo učiniti i na području oceana. Znanosti omogućiti da se pretoči u aktivnost. To želi učiniti UNESCO i doprinijeti održivom razvoju. I to ne putem bilo koje znanosti, već znanosti koja će rezultirati rješenjima, koja će povoljno utjecati na zdravlje i čistoću oceana i mora. Mnogi od vas doprinose propadanju mora, a ja ću vam sada kratko reći koji plan imamo. Kako želimo postići e, postignuća na razini znanosti, prikupljanja podataka, razumijevanja dubokog oceana, E, upravljanja katastrofama vezanim uz oceane i slično. Što se tiče širenja znanja o oceanima, mislimo da ćemo e, kroz pomoć Europske komisije na globalnoj razini postići rezultate. Dakle, sva ta postignuća će doprinijeti rezultatima na razini cijelog društva. Upravljat ćemo priobalnim područjima i oceanima, prostorno planirati pomorska područja. Imat ćemo znanstvenike koji će u profesionalnom svojstvu doprinositi i učiniti oceane profitabilnima, doprinosom um, plavoj ekonomiji, a da pritom oceani ne gube na svom zdravlju. Dakle, to je cilj oceanske znanosti. Uskoro ćemo imati i globalni sastanak u Kopenhagenu u Svibnju o zdravlju mora. Tiago je već ranije spominjao i jednu drugu konferenciju koja će naglasak staviti na aktivnosti koje rezultiraju iz znanstvenih um, istraživanja. Zato se nadamo da ćemo ostvariti velik doprinos, a imamo i slogan. Oceani su nam potrebni za željenu budućnost. I zato trebamo raditi na znanosti kako bismo imali oceane kakve želimo. Puno vam hvala. Zaista ste nas inspirirali, a sada dajem riječ profesoru Peteru Hercigu koji je izvršni direktor u Geomar Helmut centru u Kilu, Njemačkoj. Izvolite. Hvala predsjedateljice. Ja bih s vama podijelio nekoliko misli o zdravim i čistim oceanima i morima iz perspektive istraživanja. Govorit ću o onoj brojci koju ste mnogo puta već čuli. 70% planeta Zemlje pokrivaju oceani. To su svi najveći oceani za koje ste već čuli, ali i Crveno more, Crno more, Mediteran, Baltičko more i Sjeverno more. 70% planeta pokrivaju oceani i mora i zato se i nazivamo plavom planetom, koja u stvari nije zemlja, već ocean. Oceani su nam vrlo važni, ne samo zbog e, svoje veličine, već i zbog toga što čine najveći ekosustav na planeti. Kao što smo i prije današnjeg dana čuli, kisik nam je problem ali oceani proizvode 50% kisika koji udišemo i to putem mikroorganizama koji žive u oceanima. Da nam oni ne čine tu uslugu ne bismo mogli disati niti biti u ovoj prostoriji. To je važna usluga i funkcija oceana. Oceani jednako tako upijaju 30% CO2 koji ispuštamo kroz vlastito djelovanje od industrijske revolucije nadalje. To znači da danas ne bismo govorili o cilju od 1,5 stupnja e, Celzija, već bismo imali stvarnost u kojoj imamo 5 stupnjeva Celzija više temperature. Sve što činimo ima svoju cijenu Naime, zbog upijanja CO2 imamo acidifikaciju mora, plaćamo cijenu industrijske proizvodnje. Jednako tako oceani apsorbiraju toplinu koju proizvodimo, a i nudi hranu milijardama ljudi. Zbog toga su oceani od ključne važnosti za sve nas. To smo već i ranije čuli. Oceani su i sustav za održavanje našeg planeta na životu poput smo pacijenta u intenzivnoj njegi, njezi. No, mi ne slušamo vlastitog liječnika. E, sve više i više pritišćemo ocean, on je sve kiseliji, koristimo njegov kisik i imamo već područja sa minimalnom razinom kisika. Uz to oceani se zagrijavaju, a mi ih stalno zagađujemo postoje različite vrste onečišćujućih stvari, organske, kemijske i tako dalje. Onečišćujemo i bioraznolikost. Nismo još niti otkrili svu bioraznolikost oceana, a već smo ju oštetili. Govorili smo ovdje i o izlovljavanju i o invazivnim vrstama, što također predstavlja probleme imamo novi problem s kojim će se zemlja suočiti, a to je da ćemo 2050. godine na ovoj planeti imati 10 milijardi ljudi, 50% više nego danas. 50% više stanovništva, treba će 50% više hrane, energije i resursa. Nešto od toga morat će biti temeljeno na oceanima. Zbog toga je pritisak na oceane sve veći i veći. Moramo se s time nekako uhvatiti u koštac. Zdravi oceani za zdrave ljude. To je nešto zbog čega moramo imati ne samo bazična istraživanja, već istraživanja usmjerena na iznalaženje rješenja. Moramo se koordinirati na znanstvenoj razini i imati ciljana financijska sredstva kako bismo sve to postigli. Europa bi trebala bolje upravljati sa aktivnošću spašavanja oceana za sljedeća nadolazeća pokoljenja. A sada ću biti i provokativan. Ja se oduvijek uvijek pitam zašto imamo Europsku svemirsku agenciju, a nemamo Europsku oceansku agenciju, agenciju za oceane. Radi se zaista o prioritetnom pitanju, mi cijelo podne o tome razgovaramo i to je zaista nešto što treba biti riješeno. Vrijeme je za veću vidljivost, vodstvo i više aktivnosti EU-a kada je riječ o spašavanju oceana i mora. Hvala. Puno hvala. Došli smo do kraja ovog panela. Zahvaljujem svim sudionicima i sudionicama. Mi smo pokušali ocrtati jednu cjelovitu sliku o stanju mora i oceana i kako ih štititi. To je ozbiljna tema i čini mi se da smo vam to i prenijeli, iako smo imali nedostatak vremena. A sada pozivam kolegu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 Hello. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let's go to the last. Dobar dan, dame i gospodo, dobrodošli na posljednji panel. Naslov panela je održiva plava ekonomija i smanjivanje pritisaka na oceane. Hvala gospođi Meissner na organiziranju ovog događanja. Kao što je gospodin Hercih već elokventno rekao iz Geomara, vrlo je važno da oceani ostanu u dobrom stanju. Ima fantastičnu ideju o Europskoj agenciji za oceane. Želim sve podsjetiti na to da čovječanstvo više zna o površini mjeseca nego površini morskog dna krajnji je čas da se to promijeni. Sada bih vas želio podsjetiti na to da ćemo se u posljednjem panelu uglavnom usredotočiti na potencijale za rast i radna mjesta unutar plave ekonomije uz smanjenje pritisaka na oceane. Kao što je rečeno, 50% energije, hrane i resursa budućih populacija dolazit će iz oceana. Tako bi trebalo biti, ali Mnoge obalne zemlje imaju vrlo visoke stope nezaposlenosti. Zbog toga smatram vrlo važnim to da europska integrirana pomorska politika omogući dosljednost politika u svim sektorima plave ekonomije. Usklađivanje tih eh, politika na dosljedan način je velik izazov. Imamo regulatorne barijere, ali Europska unija nudi financijske potpore. Ja sam siguran da je povjerenik o tome već danas poslijepodne govorio. Ta financijska potpora biti će u obliku istraživačkih projekata i strukturnih fondova a posebno imamo i um, europski uh, fond za pomorstvo i ribarstvo i RDF akvakultura plava energija pomorska biotehnologija um, rudarenje morskog dna sve su to područja kojima se bavi zakonodavstvo EU-a u ovom panelu posebno ćemo se baviti nekolicinom od tih tema. A sada bih još dodao što me brine. Svi znate da je e, Britanija bila velika pomorska e, sila dugi niz godina a radila i na zakonodavstvu. Mislim da je izuzetno važno da Britaniju zadržimo unutar raznolikih inicijativa za istraživanja unutar Europske unije, jer je to sila na području oceanografije i brojnih drugih tema o kojima je danas bila riječ. A sada dajem riječ Emi Navarro, potpredsjednici um, glavnog direktora EIB-a. Imate četiri minute, izvolite. Hvala. Veliko mi je zadovoljstvo biti danas ovdje sa svima vama. Čestitam Europskom parlamentu i Europskoj komisiji na tome što su nam ponudili mogućnost da održimo ovako važnu raspravu o budućnosti oceana, o budućnosti o kojoj um, u kojoj sve ovisi o oceanima. Zato je važno promicati očuvanje oceana i održivu uporabu oceana. Danas smo čuli da oceani uvelike doprinose globalnom gospodarstvu i da su potencijalni pokretač rasta inovacija i izvor za radna mjesta u budućnosti. Svi znamo da postoje ekonomske koristi oceana i putem njih se može riješiti velike izazove čovječanstva. Od nedostatka hrane, energetike, smanjenja globalnog zatopljavanja i tako dalje. Međutim, iskorištavanje oceana u potputosti moguće je samo ako su sigurni i zdravi. Danas je zdravlje oceana ipak ugroženo. Budućnost izgleda e, prilično loše i zato je kucnuo čas za hitno djelovanje. Moramo odgovorno i održivo pristupiti razvoju oceana i osigurati da taj najveći prirodni resurs na našoj planeti nije ugrožen i da u njemu mogu uživati i buduća pokoljenja. Program za održive oceane važan je korak koji je poduzeo Europski parlament i Europska komisija putem koje EU želi doprinijeti i to pozdravljamo. EIB također promiče održivu plavu ekonomiju. To nam je prioritet i smatramo prirodnim to da treba podržati i održivi rast i e, rad na klimatskim promjenama. To je nama prioritet. U svom planu za djelovanje e, radimo na tome i imamo barem 25% financijske potpore svake godine koja se usmjerava prema klimatskim promjenama. To je prošle godine bilo 60 milijardi e, dolara, a imamo i 120 milijardi dolara za globalne projekte. U proteklim godinama bili smo glavni ulagač u plavu ekonomiju i pokrenuli smo kapital privatnog e, sektora prema održivim projektima i u Europi i šire. Imali smo pionirsku ulogu u iskorištavanju E, vjetra na otvorenom moru u Europi. Uložili smo više od 3,6 milijardi eura u proteklih pet godina, a nastavit ćemo to činiti i u budućnosti. Također smo radili na zaštiti obala i podržavali smo ozelenjavanje radili na mnogobrojnim drugim projektima. Želimo zaštititi oceane od plastičnog otpada, što je jedan od glavnih eh, načina ugrožavanja eh, pomorskih dobara. Povezali smo se sa razvojnim bankama iz Njemačke i Francuske i imamo inicijativu čistih oceana. Ponudit ćemo 2 milijarde eura u sljedećih pet godina za sve projekte kojima se smanjuje pomorski otpad, posebno plastika i um, otpadne vode jednako tako radimo na projektima sa velikim okolišnim i društvenim e, rezultatima. No ne svodi se sve samo na novac, već na promicanje inovativnosti i novih proizvoda. Proizvodi plave ekonomije često imaju poteškoća pri pristupanju privatnom kapitalu jer se radi o novim tehnologijama i o nedokazanim tržištama. Kako bismo riješili taj problem, zajedno s komisijom smo osmislili financijske instrumente kojima se smanjuje rizičnost takvih projekata i privlače investitori. To je od ključne važnosti. Inovacije i znanost vrlo su važne kako bismo riješili izazove s kojima se suočava plava ekonomija. Što se tiče održive ekonomije, kako bi procvala, moramo organizirati financijsku pomoć. Financijske potrebe su daleko iznad javnih mogućnosti. Zbog toga privatni sektor mora uskočiti kako bi se ostvarili ciljevi i to treba ugraditi u ulagačke odluke. Samo ćemo na taj način moći ojačati održivo ulaganje u zdravlje oceana kako bismo uputili investitore prema e, održivim projektima, e, imamo i neke inicijative. Pionirski globalni okvir za održivo financiranje oceana. To smo zajedno s Europskom komisijom osmislili, a pridružio se i e, svjetski institut za morske resurse. Imamo i novu inicijativu unutar UN-ovog programa za okoliš. To je veliko postignuće. Nešto što je krenulo u okviru jedne institucije, sada postoje zlatni standard za ulaganja u plavu ekonomiju na održiv način. No vrijeme ističe i imamo mnogobrojne izazove. Izazove s kojima se moramo zajednički nositi i u koje svi moramo uložiti trud. To predstavlja i jedinstvenu priliku da razmijenimo ideje i da stvorimo nova partnerstva za iznalaženje rješenja. Ja vas uvjeravam da je EIB predan tome da podrži održivu plavu ekonomiju, usmjeri privatne ulagače i stvori partnerstva dionika kako bi se vaši ciljevi ostvarili. Puno vam hvala. Hvala gospođo Navaro. Dajem riječ gospodinu Pieru del Sou, zamjenik glavnog direktora opće uprave za unutarnje tržište, industriju i poduzetništvo TMSP-ove. Izvolite gospodine del Sou, četiri minute. Radi li mikrofon? Radi. Hvala. Ja ću vam se kratko obratiti. Ključne su riječi nebo, Kopernik, Antarktik. Zašto nebo? Zato što putem satelita možemo promatrati što se događa na oceanima. Kao što ste već čuli, Europska komisija i Europska agencija za svemir osmislili su vrlo važan alat, Kopernik, putem kojega se može satelitski nadgledati i snimati različito stanje na terenu širom e, planete Zemlje. To čini vrlo važan način, e, e, alat za obzervacije koje su nam potrebne. Program Kopernik je nešto što svi dionici, čak i SAD, procjenjuju kao najboljim raspoloživim alatom za praćenje stanja na zemlji. Što činimo sa slikama ili snimkama? Osmišljavamo usluge za praćenje stanja u oceanima. osmislili smo oceanske usluge oceanska predviđanja i informacije o oceanima. Na temelju satelitskih snimaka izrađujemo i izvješća o otapanju ledenih brijegova i visini razine mora. Dakle, putem programa za svemir možemo nadgledati stanje na morima i oceanima. Još nešto važno vezano uz Kopernik je i nadziranje mora i svih aktivnosti koje se odvijaju na morima. Broj plovila, koja su to plovila, čime se bave, što rade, ali tu je važno i to da otkrivamo mjesta onečišćenja i to vrlo brzo. Još jedna važna usluga je takozvana usluga hitnog interveniranja u slučajevima recimo poplave u Mozambiku. Tada se pokreće mehanizme Kopernika kako bi se interveniralo i pomoglo ljudima na terenu. To je izuzetno važno i redovito se koristi, nažalost. Treća važna ključna riječ je dias. Što pritom mislim? Kopernik nam nudi najveću količinu podataka o oceanima. To su besplatni podaci na korist sviju, no postoji teškoća. Zbog toga što su podaci toliko brojni, a i besplatni, teško ih je obraditi, što je Europska komisija po tom pitanju poduzela. Platili smo privatnim akterima da naprave elektroničku platformu koja sadrži te podatke u obliku oblaka i učinili to raspoloživim svima. Poanta je sljedeća. Svi mogu promatrati, svi mogu koristiti te podatke, a onda osmisliti rješenja ili proizvode ili usluge na temelju toga. Dakle, ako ne znate što biste činili u kišno nedjeljno poslijepodne, možete gledati te podatke ili promatrati što se događa na oceanima. To zvuči kao šala, ali ja to ozbiljno mislim. Trebali bismo svi koristiti te podatke, uključujući i Europu, i pratiti stanje na oceanima. Posljednja ključna riječ je Ark Zašto? Iako je Kopernik vrlo e, e, uspješan program, mi sada vodimo pregovore o VFO-u i sa vijećem i parlamentom želimo imati novi svemirski program u budućnosti. Jedna od stvari koju želimo napraviti ako nas podrže države članice i parlament je arktička misija. Što to u stvari znači? Putem Kopernika mi bismo pratili stanje u Arktiku. Znamo da Arktik e, uvelike utječe na klimu i vremenske prilike širom svijeta. Zato bi to trebala biti prioritetna misija i trebali bismo iskoristiti satelitske snimke koliko god više možemo. Želimo imati i misiju za klimatske promjene, a putem nje bismo pratili emisije CO2. Najbolje mjesto iz kojeg se to može pratiti je svemir. Stalno se žalimo da Europa nije vodeća sila, ali Kopernik zaista jest. Vrlo je snažan alat, a može biti i kvalitetan instrument za potrebe nadziranja stanja na oceanima. Hvala. Hvala lijepa gospodine Delzu. Jedna rečenica. Kad govorite o Koperniku, e, e, izgleda da već imamo ono što je gospodin Hercik spomenuo. Što mislite o, ideji da imamo Europsku agenciju za oceane? E, kao što je spomenuo, imamo već Europsku agenciju za svemir. Zašto onda ne agenciju za oceane? To je jednako tako važno. To ćemo zabilježiti. Pa možemo to dalje predati tu poruku visokim dužnosnicima Europske unije. E, sada dolaze moj parlamentarni kolega iz skun Bilbao Barandike, e, gospođa Barandika iz Aldea. Ima prva riječ, izvoli. Dobar dan svima. Svi koji nas posjećuju, koji nas su posjetili, E, su dobrodošli. dugoročna strategija plavog rasta o kojoj se govori danas je jedan od najvažnijih razvoja modela 2020. Moramo e, značajno promijeniti naše gledanje na more moramo e, promijeniti aktivnosti, stvarati nove aktivnosti i koristiti e, energiju mora, a pritome smanjiti pritisak na more. Moramo osigurati ekonomsku i socijalnu ravnotežu u obalnim i priobalnim e, zajednicama. To zahtjeva planiranje i nadzor moramo pratiti razvoj stokova, zaštićivati ih, a moramo razvijati akvakulturu. To će biti od odlučujuće važnosti za jačanje naših e, ribarskih flota. E, e, moramo također smanjiti emisije trgovačkih flota. To je, moramo poticati inovacije kako moramo smanjiti plastično zakađenje i to e, pretvoriti u šansu. Moramo također razviti tehnologije za čišćenje mora. E, moramo također koristiti energiju mora Baskija je vrlo ponosna na to da vodimo u e, korištenju valova za e, proizvodnju energiju. 1,3 e, milijuna gigavata energije već se proizvodi energijom valova nijedna nijedan drugi pogon na svijetu nije još dosegao e, te količine energije. Na Kanarskim otocima e, imamo sada veliku farmu vjetrenjača. E, sada evo koristimo bolje i vjetar i valove tu stvaramo i strategije e, za stvaranje novih radnih mjesta. Imamo i nadzor, to zaključuje ili zatvara ovaj krug. Moramo vidjeti koje prakse se drže e, održivih e, načela, a koje ne. Stoga pozdravljamo ovu konvenciju o morima E, moramo e, konsolidirati e, razvoj. To govorim kao zastupnica i kao članica jedne zajednice koja je orijentirana prema moru i živi od mora. Zahvaljujem svim govornicima, zahvalna sam za sve ove razvoje koji će štititi i mora. E, to je e, za mene od temeljne važnosti da nešto pozni, postignemo. E, moramo koristiti saznanja koje smo sticali desetljećima kako bi ove zajednice koje sam spomenula mogle i dalje živjeti od, od mora i za more. Hvala. Thank you very much. <clears throat> Hvala lijepa. E, sljedeće govornice je jasan. Hva, Klara ima Clara Eugenia Aguilera Garcia, ima tri minute, izvolite. Dobar dan, dame i gospodo. Ovo je zaista zanimljivo popodne, zanimljive prezentacije i rasprave u ovom pa-, panelu u kojem sam zamoljena da govorim. E, ja ću reći nešto što će možda potaći e, raspravi. Plava ekonomija ne može biti samo koncept koji razvijamo. Pred niz godina kad smo počeli govoriti o održivosti, e, sve je postalo održivo. Sve sve je imalo tu oznaku održivost. Rekli smo da e, je rizik plave ekonomije da postane koncept koji obuhvaća sve, sve što je različito. Moramo imati nešto e, što to izdvaja iz e, gomile. Moramo E, drugačije razmatrati stvari. Moramo izmisliti nove načine djelovanja. E, imamo e, gospođu Navaro iz Europske investicijske banke i ona je o tome govorila. Ulaganja moraju biti ići u tom smjeru. Također moramo jasno reći e, u što ulažemo i e, to se tiče i javnih i privatnih ulaganja. E, oceani imaju ogromne resurse, mogućnost za razvoj gospodarstva, za stvaranje radnih mjesta resurse mora, međutim ne smijemo pretjerano iskorištavati jer tako ne štitimo klimatske e, e, promjene, ne sprečavamo klimatske promjene. Stoga naglašavam da moramo promijeniti način e, djelovanja. Danas popodne su ljudi mnogo govorili o plastici i e, zagađenju. Ja bih nešto rekla o ribarstvu i ribarenju. E, zajednička ribarstvena politika je dovela do velikih promjena e, koji puta to i ne shvaćamo i ne cijenimo koliko bismo trebali. Naravno, ostaje još mnogo posla ali poboljšali smo mm, i unaprijedili neke stokove na, primjer u zapadnom e, sredozemlju. Ja sam bila izvjestiteljica za to, ali i u Atlantskom oceanu i na Baltiku i Sjevernom moru. E, ostaje nam još mnogo posla, ali e, radimo na tim područjima, poboljšavamo stvari sprečavamo pretjerani izlov. E, mislim da moramo ovdje govoriti o sljedećim načelima. Moramo imati načela za održivu plavu ekonomiju. U prvom redu da bismo je postigli E, moramo osigurati sudjelovanje svih aktera e, koji e, su uključeni mm, u ovo područje. Ne smijemo isključiti nikoga. Moramo osigurati da su svi akteri predani tom cilju. To je od ključne važnosti za donošenje odluka o održivom gospodarstvu. Drugo, vrlo često mm, e, e, moramo, često govorimo o koliko je važno e, koliko su važna znanstvena saznanja. Ne koristimo ih dovoljno često ljudi često i ignoriraju znanstvena istraživanja i rezultate. Naše djelovanje se mora zasnivati na najboljem znanstvenom savjetovanju i savjetima. Treće, moramo e, poticati sve oblike održivosti. E, e, ako to ne činimo, onda ne postupamo dobro. moramo osigurati bolju e, budućnost e, u smislu okoliša, e, socijalnih pitanja i ekonomskog razvoja. Plava ekonomija nam nuđa mnoge šanse. Međutim, moramo znati kako koristimo te šanse i koje ciljeve želimo postići kao dio tih šansi moramo osigurati da e, svi rade prema istom cilju. Evo, toliko sam ovdje htjela reći. Već smo vidjeli velike promjene u našem pristupu. E, jedan prijedlog, e, ovaj prijedlog za Europsku agenciju za oceane, prijedlog je fantastičan to treba spomenuti u vijeću jer oni žele e, srezati e, sredstva za VFO. Moramo osigurati dovoljna sredstva za daljnju akciju. E, možda će to biti teško, ali ideja je zaista odlična. A sada bih zamolio gospođu Izabel Toma da uzme riječ. Imate tri minute. E, hvala, govorit ću francuski. E, htjela bih reći da sam ocean danas popodne i da vidim toliko prijaznih lica koje se e, naginju nad moju koljeku. Bila bih malo zabrinuta. Vidim da se sada zacrtava jedan novi Eldorado za, mone, za mnoge investitore. Ima mnogo razloga za to. Potencijal za obnovivu energiju, e, potencijal e, za robotiku, e, sada možemo robotima ići na tisuće metara u dubinu E, imamo e, ta jedan e, jedan sada aparat koji će ići na velike dubine i tamo istraživati naftu i crpiti naftu. Stoga ima vrlo dobrih razloga da budemo oprezni kad govorimo o plavoj ekonomiji. Imamo dobrih strana i loših strana. Imamo stanovništvo koje raste, nemamo dovoljno eh, resursa na kopnu, eh, imamo sve veći prijevoz robe eh, po morima i tehnologiju koja nam omogućava beskrajno crpljenje resursa. Zato imamo nekoliko imperativa. Ne smijemo nam oceanima napraviti ono što smo napravili na kopnu. Stoga moramo promijeniti modele eksploatacije. E, ne smijem čak ni zvati modelima iskorištavanja. Što smo napravili na kopnu? E, mi smo e, trošili i koristili beskonačno, tračili sredstva. Počinjali smo des ressources naturelles qui ne sont pas... Zločine protiv okoliša. Moramo promijeniti model. Ono što je rekla Clara Aguilera, moramo pokušati ono e, što smo e, počeli raditi kod ribarstva. Ovaj maksimalni održivi prinos, to nije e, savršeno, ali ipak funkcionira ne smijemo nikad napasti kapital e, prirodnih resursa i tako ga uništiti. Moramo e, živjeti samo od kamata, a ne od kapitala. Moramo e, smanjiti na minimum pritisak na resurse. Stoga trebamo učiniti mnogo stvari. Prvo, Moramo imati e, dobro upravljanje resursima i stokovima. I moramo imati e, dobru kontrolu, nadzor. Moramo imati takozvanu policiju za more. E, povjerenje ne isključuje kontrolu. Kontrola je od velike važnosti ovdje. I na kraju e, želim reći e, kako bismo bili učinkoviti, ozbiljni i da dovršimo ono što smo obećali o ovim ključnim pitanjama. E, moramo izaći iz naših uskih nacionalnih okvira, isključivih zona. Moramo realizirati onaj veliki cilj Evropska unija mora shvatiti da je ona jedan otok, mali otok e, e, koji je okružen vodom, e, vodom koju ne cijenimo dovoljno. Imamo glavnu upravu Mare, imamo ovdje odbor Peš, E, a imamo i tran koji se bavi e, pomorskim prijevozom međutim još nismo svjesni e, u završiću da imamo pomorsku europu pomorsko upravljanje je važno i na kraju nešto o čovječnost ne smijemo zaboraviti čovječnost na morima našu zadaću da spašavamo na moru, da spašavamo živote ljudi. To je načelo i vrijednost koje imamo već stoljećima i koje Europa ne smije napustiti. Hvala. Thank you. Hvala vam. A sada imamo nekoliko govornika na našom dnevnom redu. Zamolio bih sve njih da se drže zadanih eh, minuta. Kao prvo Vitor Verdeljo, izvršni direktor EAB, eh, e Europske udruge za biomasu alge. Izvolite. Hvala predsjedatelju, hvala organizatorima što su me pozvali. Želim govoriti o tri teme. Kao prvo želim objasniti što su alge, gdje je problem sa zdravljem oceana i što može biti uloga tih biomase. To su mikroskopske alge koje pokrivaju sve oceane i sva vodna tijela. Obavljaju fotosintezu i time proizvode e, kisik. Evo ovako izgledaju te alge. One su tisuću puta manje od jednog milimitra. Mnogo je varijanti, mnogo imena za te organizme. Ovo je jedna od najrasprostranjenijih algi na e, na planetu, odgovorna je za 5% fotosinteza, nalazi se u svim oceanima. A sada pogledajmo što je sa mikroalgama, odnosno ovima koje možete vidjeti na e, slajdu. Eh, različitih su imena, mnogo ih je u Europu, a uzimamo ih iz eh, oceana, međutim one se mogu i uzgajati. Eh, različite alge imaju različite značajke i mogu se koristiti za različite stvari, od prerade otpadnih voda do različitih vrsta proizvodnje. Ova alga je nekad bila vrlo rasprostranjena u Portugalu, ali previše se iskorištavala i sada se nalazi u tragovima i mi je vadimo na jednom mjestu u Portugalu. Što je problem sa e, zdravljem oceana? Koji je posljedica od neodrživog eksploatacije oceana? Dva su glavna problema, jedno je onečišćenje, a drugo je pretjerani ribolov. Onečišćenje ima mnogo lica, a jedan od njih je sve ono što završava u e, zraku i onda se vraća u ocean. Drugi problem je plastika koja je već spomenuta, a relevantni problem je i prekomjerni e, ribolov plastik jedan od najvećih problema s kojima smo danas e, suočeni. To ne e, velika, veliki plastični predmeti, nego mikroplastika. Mikroplastika se dolazi e, od razgradnje E, plastike, ali isto tako od pranja svo odjeće koja nije učinjena od, odnosno proizvedena od prirodnih materijala, od pamuka, nego od umjetnih materijala. Ispiranje e, odnosno pranjem te vrste odjevnih predmeta mikroskopski e, komadići plastike završavaju u oceanima. Treba tisuću godina da se ta mikroplastika e, razgradi, a završava svake godine u milijunima tona u oceanima. Isto tako završava u e, lancu prehrane, planktona, ribe i na taj način ulazi i u ljudski prehrambeni lanac. No pogledajmo sve sa pozitivne strane dva su glavna problema u oceanu. Dakle, što ono što mi bacamo u ocean s jedne strane i drugo što vadimo iz oceana. E, bacamo razne kemijske kontaminante, a pretjerano izlovljavamo ne samo ribe, nego i sistavce e, poput e, poput dupina i kitova, kao i plankton. Imamo tri razine. Prva razina je prevencija. Moramo zaustaviti e, ono što se događa. Dakle, moramo se više baviti dekarbonizacijom, e, razmatrati kako se riješiti plastifikacije i sličnoga. Moramo razmišljati i o, ozbiljnom oporezivanju svih oni koji izbacuju stvari u ocean. Potom je tu protok informacija, što je neobično važno. Ako građani ne znaju što se, e, što se događa, neće doći niti do peticija. I u konačnici tu je važna ravnoteža eksploatacija. E, mi ne možemo inače zaštititi oceane. Što mogu i na koji način alge mogu e, doprinijeti rješavanju ovog problema? Alge mogu zamijeniti e, hranu u akvakulturi. U akvakulturi koristimo 7, milijuna tona godišnje raznog zapravo različitog materijala od soje i sličnih proteina. Međutim, ako alge e, mogu e, zamijeniti ovu vrstu e, brašna koja se koristi u akvakulturi, doći će do manje deforestacije, manje će se šuma krčiti. Također Alge se mogu koristiti na čitavom nizu različitih načina. Recimo za bioremedijaciju one mogu nositi bakterije koje razgrađuju plastiku, recimo. Potom je tu e, fertilizacija oceana pod kontrole u nekim e, sektorima u kojima nedostaje kisika. Alge mogu proizvesti e, kisik što bi znatno promijenilo igru u smislu borbe protiv klimatskih e, promjena. Ima osam glavnih područja primjene mikroalge, od e, kozmetike, hrane, umjetnih gnojiva, obrade otpadnih voda i slično. To su sva područja u kojima je Europska unija a vodeći akter e, na globalnoj razini. Toliko od mene. Hvala vam. Hvala. Ester Asin, direktorica Europskog e, ureda za politike WWF-a. Evo, izvolite pet minute. Hvala predsjedniku, hvala, hvala Europskom parlamentu na organizaciji. Mi e, želimo doprinijeti e, načelu održave plave ekonomije. Neki su spomenuli riječ Eldorado. Mi smo procijenili da je velika vrijednost 24 e, bilijuna dolara a da ne spominjemo drugo kisik, hranu, ali to je isto tako na neki način zaštitni mehanizam za planet. OECD je e, pokazao da će se oceanska ekonomija udvostručiti do 2030. i omogućiti veliki razvoj pomorske infrastrukture, energije, biotehnologije i transporta. Međutim, e, naša organizacija doista cijeni bioraznolikost. Stoga se bavimo i indikatorom zdravlja. Oni ne pokazuju u dobrom smjeru, dapače, idu u krivom smjeru. E, gotovo trećina ribljih stokova su pretjerano iz, u pretjeranim razinama. Potom su tu ugroženi mangrovi oni se krče 3 do 5 puta brže od tropskih šuma. E, zatim je tu opasnost e, otrova, toksina, odbačene plastike, ali i zakiseljavanja hladnijih e, voda. Potom je tu i problem izbjeljivanja korala prije dvije godine. Vidjeli smo najgori e, primjer tog fenomena. Izgubili smo oko polovinu e, svjetskih e, koralnih e, koralja i to nije samo lijepa vrsta nego milijuni ljude, ljudi ovisi o njima za svoju, za svoju hranu. Dakle, riječ je o masovnom istrebljenju da bi ocean bio da ocean bio zdrav važno je i za održive ciljeve razvoja. Međutim, naše ambicije ovise isključive o zdravim ekosustavima. Jednostavnim riječima rečeno, ne smijemo govoriti o ambicijama za plavi rast, nego o potrebi za minimiziranjem rizika i izgradnji otpornosti oceana, naročito u kontekstu klimatskih promjena. Mnog mnogi od tih e, ekosustava mor ima, imaju ograničenja, mi imamo samo jedan planet na raspolaganju. A to sve znači značajna ulaganja. To bi trebao biti sastav svakog poslovanja. Na značajnom smo raskrižju koji su i druge kolege spomenuli. Građani traže sve da djelujemo, a postoje i javne politike. A Europska unija u tome predvodi već ima zakonodavne instrumente za plavo gospodarstvo. Mi ih moramo samo implementirati. Spomenit ću samo tri, a to je cilj zajedničke ribarstvene politike. To je najveći održivi e, prinos, ali tu je i okvirna direktiva za pomorsku e, strategiju, a tu je isto tako konvencija o bioraznolikosti, odnosno cilj 11 iz Aičija kojima se traži e, zaštita e, barem 10% važnih e, priobalnih i obalnih područja. Dakle, vrijeme je da djelujemo. 2020. procijenit ćemo situaciju što se tiče mnogih sporazuma ciljeva održivih razvoja CBD-a i Pariškog sporazuma. Zbog toga želimo novi e, sporazum, da tako kažemo, između ljudi i prirede, koji bi trebao se naći i na političkoj agenti. Imam tri poruke za Uniju da odgovori e, na globalni poziv za ulaganje u plavo gospodarstvo, zatim da promovira održivo e, ribarstvo i kružno gospodarstvo i na posljedku da ojača otpornost oceana do roka 2020. Hvala vam. Hvala gospođo Asin i na tome što ste se držali zadanog e, vremena. A sada riječ ima Remi Gruel, generalni direktor Ocean Energy Europe. Hvala. Hvala svima e, povjereniče, kolege, dame i gospode. Naša organizacija se fokusira na energiju od, plima, od plime i valova. Nadam se da će vam slike pokazati o kojoj to energiji oceana govorimo. možete se zapitati zašto nam e, treba energija oceana, a odgovor je dvostran. Kao prvo je klima, a drugo je industrijski razvoj. Zašto klima do 2050 ne bi smjeli više proizvoditi električnu energiju iz e, ugljena. Kad pogledamo scenarije komisije pokazuju e, da do 2050. žele postići taj cilj. A to znači da žele do tada uvesti solarnu energiju koja je međutim variabilna Treba će vam sva moguća e, e, tehnologija, treba će vam energetska učinkovitost, treba će vam e, isto takav način skladištenje. A zašto plima i vode? voda zato što proizvod, valovi, oprostite, zato što proizvode energiju na drugačiji način od sunca i vode. Do 2050. nadajmo se da će 10% električne energije biti proizvedeno iz energije oceana, dakle valova i plime. Kao drugo, industrijski razvoj. Energija oceana isto tako znači ulaganje i koristi e, energija vjetra e, u e, donijela je mnoge koristi recimo u Danskoj ili Njemačkoj a vidimo da se to događa i u drugim državama Europe do 2050. Smatramo da možemo stvoriti oko 400 tisuća radnih mjesta u Europi Ostvarili smo veliki uspjeh e, u, obalnim e, područjima. Imamo vrlo dobar i zdrav e, poslovni model. Imamo nešto električne opreme, kabela, opreme za proizvodnju. I sve to ide zapravo relativno brzo. Ovo se sve događa dok govorimo, želimo da se da plavo bude novo zeleno, energija oceana može se, e, može se proizvoditi na održiv način. Početne studije su pokazale da su učinci vrlo ograničeni na lokalni okoliš imamo mogućnost da djelujemo u područjima sa, snažnom, sa snažnim strujama gdje nema a, velike bioraznolikosti pa ne možete okolišu niti puno naštetiti. E, trebaju vam sidra koje isto tako imaju ograničavajući učinak na okoliše ne želimo učiniti na oceanu ono što smo učinili na kopnu, međutim smatramo da postoji vrlo mala šansa za to. Sisaci i ribe su e, pod e, rizikom, međutim mi se time bavimo recimo tuljanima Eh, oni dolaze do turbina, razgledavaju te turbine, međutim nismo imali do sada nikakvih eh, negativnih iskustava. Ponavljam, plavo je novo zeleno. Kako ćemo doći tamo? Mi to možemo učiniti na održiv eh, način. A kao odgovor na pitanje, a mislim da ste vi svi toga svjesni, ulagači trebaju dvije stvari. Moraju imati tržišnu e, vidljivost i povrat svog ulaganja. A završio bih pozivajući na djelovanje i e, sa zahvalim. Zahvaljujem gospodinu Veli na političkom i financijskom angažmanu i potporu. E, dijelovi predstavljene tehnologije ne bi bile u vodi danas e, baš kao što je povjerenik Vela rekao bez e, ove pomoći. E, ovo su uređaji za pretvaranje te energije. I stoga hvala još jednom povjereniku, a pozivam države članice da se uključe, imamo podršku recimo od Baskije koja je tu puno postigla na nacionalnoj razini. Treba nam e, tržišna vidljivost, kao što rekoh, i e, povrat ulaganja, jer je tome tako u kapitalističkom e, kontekstu. Ako ste vi zastupnik, predstavnik vaše države, Počnite razmišljati o ovoj vrsti energije, ako ne iz nekih drugih razloga, onda iz sebičnih, zato što obalne, priobalne zajednice doista mogu profitirati od ove vrste energije. S ovim riječima još jednom vas još jednom zahvaljujem, a ako vam treba neke dodatne informacije o našoj organizaciji, rado ću vam ih dati. Hvala gospodine Grue. A posljednji govornik kojim predaju riječ je gospodin Kristof Titgat, glavni tajnik Sea Europe. Hvala predsjedatelju. će gospođo Meissner, dame i gospodo, dobar vam dan. Kao prvo želim zahvaliti organizatorima današnje konferencije što su nas pozvali na konferencije. To je organizacija koja predstavlja interese brodogradilišta i proizvođače pomorske tehnologija. Okupljamo više od 28 tisuća kompanija u Europskoj uniji. Mi smo zapravo sektor pomorske tehnologije. Što mi e, radimo na ovakvoj vrsti konferencije? Pa pokušat ću vam to e, ukratko objasniti mi e, se bavimo izgradnjom, održavanjem, e, konverzijom, popravljanjem e, kompleksnih brodova i vanobalnih platforma. imamo glavnu i vodoću ulogu u Europi. Međutim, želimo ići i dalje kao industrija. Sve više više razmišljamo o infrastrukturama koje odgovaraju E, plavom e, gospodarstvu. Recimo, e, kruzeri su dio toga, a oni se doista izgrađuju u Europu. sektor pomorske tehnologije želi doprinijeti održivom plavom gospodarstvu i smanjiti pritiske na oceane. To nećemo učiniti sami, nego zajedno s kolegama iz Waterborne Technology Platform, dakle platforme za vodne tehnologije. To je E, u novoj strategiji e, koju su objavili oni govore o ambicijama ne samo za održivi vodni transport, luke i logistiku, nego i za aktivnosti plavog rasta. Kao prvo, e, vodni transport. Riječ je o plovilima na kopnenim vodama i na oceanima. Mi želimo čisti prijevoz. Kako ćemo to postići? Do 2030. želimo izgraditi nove brodove sa nultom stopom emisije. A što se tiče drugih e, e, plovila, želimo da se njihove emisije smanje za 50%. Do 2050. smatramo da brodovi mogu biti potpuno na nultoj stopi emisija. Ne govorimo samo o smanjenju e, stakleničkih plinova, nego govorimo i o smanjenju onečišćenja bukom i onečišćenja vode. Dakle, e, mi idemo dalje od ciljeva o kojima se raspravlja unutar Međunarodne pomorske organizacije. Isto tako želimo raditi na aktivnostima plavog rasta. Neću ulaziti u pitanja energije jer je to učinio e, moj uvaženi kolega. Nego se želimo usmjeriti na dvije stvari. Želimo pojačati razumijevanje i zaštitu oceana i e, vod, unutarnjih vodnih putova. Do 2030. Europa mora imati u potpunosti integrirani sustav monitoringa e, koji e, daje holistički pogled na učinak na okoliš svih vodnih djelatnosti a taj sustav bi trebao isto tako omogućiti Uniju da provede operacije čišćenja od velike plastike. Zajedno sa ruralnim i kostalnim dijelovima želimo raditi na velikim modularnim sustavima koji bi zaštitili vanobalne radnike. li im bolje E, uvjete rada i života na moru. To bi bile e, polivalentne vanobalne platforme, njihove kombinacije. E, prvi plutajući otoci za velike industrijske ili rekreacijske aktivnosti i stanovanje. Nadam se to postići do 2050. A što se tiče uvjeta, kao prvo treba imati značajno ulaganje u istraživanje, razvoj i inovaciju unutar i izvan konteksta programa Obzor Europa. Danas ova industrija već investira oko 10% svog godišnjeg prometa u ove aktivnosti i jedan je od vodećih aktera e, u ovom e, području. Mi želimo da vodni prijevoz bude zelen i čist a zato nam je potrebno više ulaganja. Kao drugo, Uvođenje novih e, tehnologija i koncepata mora naići na podršku od strane politika i regulative. To je važno u kontekstu Europske unije zato što smatramo da nam to može pomoći u inovacijama, a biti inovativan znači biti i konkurentan ne samo u Europi nego i na globalnoj razini. Kao četvrto, sektor pomorske tehnologije mora imati veći financijski, veću financijsku potporu a kako bismo imali i inovativnija rješenja za, za brodove. Također, ovaj sektor treba računati na visoko kvalificirane radnike i visoko motivirane mlade koji bi mogli razvijati i raditi s inovativnim tehnologijama i prilagođavati se svijetu koji se vrlo brzo mijenja. I na kraju ovaj sektor traži takozvanu leadership strategy, dakle strategiju vodstva, jer će nas to održati e, u vodstvu na globalnoj e, razini kada je riječ o složenoj brodogradnji i proizvodnji napredne pomorske e, opreme. I to sve na korist ne samo ovog sektora, nego i globalne zajednice. Jednom riječu plavi oceani su i za nas vrlo važni, važan element, važan je element za buduće naraštaje, za planet i želimo dati sve od sebe u tom smislu i preuzeti odgovornost. Hvala vam. Hvala gospodine Titgard. Time završavamo posljednji panel. Znam eh, da je bilo vas eh, koji ste željeli postaviti pitanja, no nažalost ne možemo dati odgovor za njih zato jer do nekoliko minuta više nećemo imati mogućnost prijevoda. Te moramo, nažalost, zaključiti ovu važnu konferenciju i molimo za vaše razumijevanje. thing? So, ladies and gentlemen, we'll still rest in the room. It's, it's quite, a, quite a lot of, of people who are, staying here. It's absolutely fantastic. Don't be afraid that there will Dame i gospodo, ne bojte se, nećemo imati još jedan panel, već samo zaključne napomene. Najprije povjerenik Vela, koji će izvući zaključke. Nakon toga ću vam svima zahvaliti i bit ćemo gotovi. Hvala. Hvala, Gesine. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, zahvaljujem vam na vrlo inspirativnim izlaganjima i raspravama. Ohrabruje me što vidim da kakve god političke stavove imali, uvijek se slažemo oko toga da želimo snažno djelovanje na zdravlju oceana, klimatskim promjenama, zaštiti okoliša i tako dalje. Životi su nam ugroženi. U proteklih nekoliko godina EU je poduzeo mnoge ambiciozne mjere kako bismo zaštitili pomorski okoliš, suzbili nezakoniti ribolov i učiniti EU ribarstvo održivim. Podržali plavu ekonomiju, istraživanja i promatranje oceana. Kao što smo čuli, ipak preostaju mnogobrojni izazovi. Oceanski sustavi su složeni i pod pritiskom su klimatskih promjena, onečišćenja, gubitka bioraznolikosti i pretjeranog ribolova. I to će i dalje uzimati svoj danak. Znamo da ćemo do 2050. godine na planeti imati 10 milijardi ljudi a bit će ih nakon toga još i više. Zbog toga želim da Europska komisija ostane u potpunosti predana svojim ciljevima glede oceana i djelovanja na tom području. Zato imamo e, program Europe za oceane kao prioritetne za znanstvena istraživanja, a isto tako EMF F treba prilagoditi za razdoblje nakon 2020. te pripremiti instrumente za eksterno financiranje. Uz ostale dionike EU ostaje predan aktivnoj ulozi na globalnoj razini. UN ima program za 2030. godinu za održivi razvoj. Radit ćemo na tome i na ostalim sporazumima putem kojih želimo zaštititi bioraznolikost na otvorenom moru. Zaštita oceana je nešto što zahtjeva blisku suradnju svih nas. Zajedno sa Federikom Mogherini upravo s tim ciljem osnovat ćemo poseban forum za globalni rad na oceanima. Imaćemo dionike iz znanosti, civilnog društva, e, institucija i tako dalje kako bismo činili naknadne korake, raspravljali o zakonodavstvu, upravljali oceanima i preporučivali mjere. To će biti još jedan korak u našim nastojanjima kako bismo imali integriraniji pristup oceanima na globalnoj i europskoj razini. U sljedećem sazivu parlamenta treba istaknuti te prioritete. Potreba za daljnjim djelovanjem je jasna. Nastavit ćemo sa svojim radom, a ja se nadam da ćete i vi sa svoje strane nastaviti djelovati kako bismo svi mogli zajednički doprinijeti boljim plavim oceanima i morima. Hvala vam svima. Hvala, gdje Hvala, povjereniče Vela. Hvala vam i na tome što ste ostali do samog kraja s nama. Ostala sam i ja, svakako. To sam željela Ovoj sam se konferenciji veselila dugo, ali znam da vi kao povjerenik imate brojne obveze, a ipak sve ste ih e, odbili, stavili po strani i ostali s nama. To svi primjećuju, mogu vidjeti da ste ozbiljni i da ste predani. Ja znam da ovo shvaćate ozbiljno i smatrate zaštitu oceana i morima važnom temom. A sada samo jedna primjedba. Neki od vas se pitaju zašto imamo plastične boce pred sobom. Mi obično posuda vidimo plastične boce, a mi smo u svom odboru prvi odbili korištenje plastičnih boca. Koristili smo staklene boce i staklene čaše. Međutim, sada predamno možete vidjeti nešto što izgleda kao plastična boca, ali nije za jednokratnu uporabu, već se može više puta koristiti. I to je upravo način na koji trebamo razmišljati. Na koji način izbjeći korištenje plastike koju ćemo baciti. Ja smatram ovu konferenciju vrlo uspješnom, vrlo zanimljivom i zaista sam zadovoljna što vas je toliko nazočilo. Tisuću ljudi nam se javilo, ja bih voljela da ih je bilo milijun i svima njima nešto rekla o oceanima. U svakom slučaju Ovdje smo čuli izvrsnu ideju o Europskoj agenciji za oceane. Treba nešto učiniti na tom pitanju, ne treba nam samo Digi Mare, već možda i takva agencija. Kucno je čast da vam svima zahvalim. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste sudjelovali i Zahvaljujem svim govornicima koji su nam se obratili, svim zastupnicama i zastupnicima. Zaista nikada nisam nazočila konferenciji na kojoj bi vas toliko bilo prisutno. Mislim da je konferencija bila prilično uspješna i da to treba ponoviti. Zahvaljujem svim organizatorima, posebno kabinetu predsjednika Tajanija, službi parlamenta, Magdaleni, gospođi Mendosi, glavnoj upravi Mare, posebno Ramonu Van Bartelent i Alessandri Del Mort koji su zaista naporno radili. Još moram nešto ispraviti. Na početku dana nisam spomenula jednu glavnu upravu i e, glavnog ravnatelja, dakle glavne uprave Mare i glavne uprave za okoliš. Zaista se ispričavam što sam to ispustila spomenuti, a zaista su bili uključeni u sve. Na kraju ne manje važno. Svi od vas koji ste danas ovdje volite oceane i mora, a oni zaslužuju zaštitu. Imamo samo jednu planetu, samo jedno, um, jedan prirodni resurs oceana i mora. Ljudi štite ono što vole i zato bismo svi mi trebali otići među ljude i širiti ljubav prema oceanima koje treba zaštititi. Hvala vam svima što ste došli. Hvala vam na pažnji i vidimo se.